Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Poštovani kolege, dame i gospodo. Toplo bih pozdravio kandidata za povjerenika za svemir i turizam i želim mu sve najbolje tijekom ove rasprave. Svrha ovog saslušanja je da se parlament da se parlamentu pruži prilika e, testirati kompetenciju, predanost Europi i e, osobnu sposobnost kandidata za povjerenika. E, uz to također trebamo uzeti u obzir njegovo poznavanje teme, komunikacijske sposobnosti i buduće polje odgovornosti. Zastupnici odbora ITRE također sudjeluju u ovom saslušanje jer imaju pitanje za kandidata za svemirsku politiku, tako da je i odbor za industriju, istraživanje i energiju prisutan. Gospodin Šefčević već je odgovorio na pismeni upitnik i njegovi odgovori su na raspolaganju na svim jezicima i na njima smo mu zahvalni. Dati ću riječ na je kandidatu, no prije toga nekoliko samo komentara o ovom saslušanju. Vodit ćemo se načelom ping-ponga, odnosno pitanja nakon kojih odmah slijede odgovori. Imamo e, dva kruga pitanja i odgovora. Najprije će reći imati koordinatori, od kojih će svaki imati pet minuta na raspolaganju odnosno svaki, svako pitanje i odgovor će imati 5 minuta, a nakon toga zastupnici gdje će svaki odgovor i pitanje trajati 3 minute. Imat ćemo sat koji nam odbrojava vrijeme i e, zapamtimo, e, imamo vrlo ograničeno vrijeme, vrijeme će se prikazivati na monitoru i e, ugasit ću vam mikrofon ukoliko se nećete držati vremena. Isto vrijedi i za kandidata, tako da vas sve molim da se držite E, dodijeljenog vremena. U prvom krugu pitanja koordinatori će dakle imati ukupno 5 minuta, postavljat će pitanje od maksimalno 2 minute, a povjerenik će odmah nakon toga davati odgovor u preostalom vremenu. Njegov odgovor, dakle, ne bi trebao trajati u ovakvom slučaju duže od 3 minute, ukupno 5, tako da imate to na umu. Što je duže vaše pitanje, to će manje vremena imati povjerenik za davanje odgovora. Dakle, sažetost je suština mudrosti tove toga ćemo se držati. Tako da ukoliko niste iskoristili svo vrijeme primjerice sa jednim pitanjem i odgovorom, imat ćete priliku za dodatno pitanje na koje će se odmah odgovoriti. E, dodatno pitanje bi naravno trebalo biti samo vezano uz temu prvog pitanja. Ne može se raditi o potpuno drugačijoj temi, no ukoliko bude, e, ja ću kao predsjedatelj morati prekinuti takvo dodatno pitanje koordinatore. U drugom krugu imat ćemo tri minute za redovne članove odbora e, za ukupno pitanje i odgovor. Dakle, još jednom imajte na umu da što je kraće vaše pitanje, to će više vremena na raspolaganju imati kandidat za povjerenika kako bi na njega odgovorio. U drugom ću krugu dozvoliti samo dodatna pitanja ukoliko preostane barem jedna minuta od tri minute koje imate na raspolaganju. I zaključno još bih samo rekao da imamo prijevod na sve službene jezike. Svi govornici dakle mogu govoriti na svom materinjem jeziku i upućivati pitanje povjereniku koji može odgovoriti na svom. E, molim vas još jednom imate na umu prevoditelje, nemojte biti prebrzi, tako da ono što kažete se može lijepo i u potpunosti prevesti. Cijelo saslušanje emitira se uživo na web stranicama parlamenta i kasnije će biti na raspolaganju za download kao video snimka. E, možete nam se također e, obratiti preko Twittera i pratiti što se ovdje događa. Dakle, nakon ovih svih praktičnih napomena e, da bih riječ kandidatu za povjerenika, gospodinu Marašu Ševčeviću, kako bi nam mogao dati jedan uvod od e, maksimalno 15 minuta. Jako nam je drago što ste ovdje s nama, gospodine. E, molim vas, obratite nam se vezano uz budućnost mobilnosti u Europi, jer ukoliko želimo da Europa e, sraste zajedno, moramo imati mobilnost i tako nešto, tako ozračje treba zaštititi. Hvala vam. Zahvaljujem predsjedatelju, dame i gospodo, poštovani zastupnici Europskog parlamenta. Kada smo se prvi puta sastali, objasnili ste mi koliko je za vas važno da Europa ima održiv transportni sustav. Također ste mi rekli o vašoj posvećenosti ovom radu. I meni je se činilo jasnim kako svi imamo sličnu povijest. I ja sam živio u Bratislavi, predsjedatelj u Berlinu, obe smo bili za željezne zavise. U... A to je nešto što mnogi mladi danas vjerojatno teško mogu zamisliti. Ujedinjenje Europe danas zapravo predstavlja jednu povijesnu transformaciju. Oni koji su najgore bili pogođeni hladnim ratom i podijeljenosti u Europi e, su bili i je bio sektor prometa. I zbog toga je moj prioritet e, nadići razlike koje još uvijek postoje i među ostalim stvarima učiniti europsku transportnu mrežu učinkovitijom. Dame i gospodo, e, kao i vi, ja sam se kandidirao za Europski parlament i ja sam bio odabran i sastao sam se i sam sa mnogo europskih građana i, i znam koja su im najvažnija pitanja i brige. Građani su mi potvrdili da promet i prometna infrastruktura su njima od iznimne važnosti. Europski parlament se pobrinuo da novac koji je na raspolaganju za transeuropsku prometnu mrežu bude utrostručen i rekao bih da je ovo odličan primjer toga koliko ste vi zapravo bliski građanima. Transport i mobilnost u srcu europske integracije. Vjerujem da Europa u 21. stoljeću zaslužuje e, prvoklasan transprometni sustav. Ukoliko želimo ostati predvodnici u svijetu u sektorima logistike i prometa koji štite okolis. To bi drugim riječima bio jedna, jedna održiva okusnica našeg društva. Gospodarski rast, stvaranje e, dobrih, kvalitetnih radnih mjesta je prvi prioritet komisije gospodina Junkera. Vjerujem da je naš zajednički trud u ovom dijelu, u ovom sektoru rada može uvelike doprinijeti upravo tom cilju. E, radujem se intenzivnom radu s vama e, kako bismo upotrijebili ovaj investicijski paket od 300 milijardi eura time što ćemo zauzeti jedan inovativni pristup i koristiti europske fondove koji su dodijeljeni za modernizaciju infrastrukture. No za to su nam potrebni dobri projekti, dobra suradnja sa Europskom investicijskom bankom i moramo zasnovati dobru, dobro veze sa privatnim sektorom kako bismo započeli s ovim procesom eh, izlaska iz krize i uvođenja prvoklasne infrastrukture koja je Europi potrebna u 21. stoljeću. Naravno, to moramo činiti s jasnom vizijom i pripremiti Europu ne za ono što je potrebno danas, već kako bismo ju pripremili za ono što će biti potrebno za 10, 20 ili 30 godina. To pak znači da moramo imati inteligentne prometne sustave i raditi na potpuno intermodalnim, integriranim mrežama koje se temelje na novim satelitskim i digitalnim tehnologijama. Potrebne su nam nove usluge, novi proizvodi koji će europskim građanima i poslovne zajednici omogućiti da mogu birati između održivih transportnih opcija kojima mogu pristupiti jednostavno pritiskom jednog gumba na svom smartfonu. 70% europskih građana žive u gradovima i transport ima sve veći utjecaj na kvalitetu njihovih života. Bez obzira da li pješače bicikliraju, koriste auto ili autobus. Zbog toga nam je potreban transportni sustav koji se temelji na najinovativnijim rješenjima. To će vratiti Europi konkurentnost, stvorit će mnogo takzvanih cool radnih mjesta za mlade i pružiti stabilnost 11 milijuna posvećenih djelatnika u prometnom sektoru. I konačno potreban je prometni sustav s najvećim standardima e, po pitanju sigurnosti i zaštite. I pitate se možda, pitate mene, kako to uspjeti, gdje početi? Spomenuo sam transeuropsku transportnu mrežu TNT i uvjeravam vas da ukoliko dobim vaše odobrenje da ću e, raditi na provedbi ovih projekta, radit ću na svim koridorima, pokušati nadići sva preostala uska grla i neću okljevati e, upotrebiti pravilo ili koristite ili izgubite nešto kako bi motivacija u državama članicama ostala visoka. Kako bih ispunio životom ova mreže, spreman sam naporno raditi s vama, e, za početak sa zakonodavnim predlozima koji su već pred nama, četvrti željeznički paket, jedinstveno europsko nebo, to su primjerice neki projekti gdje možemo značajan napredak ostvariti. Uvjeravam vas također da sam svjesan e, socijalna osjetljivosti ovih dosjea. Moj prijedlog kako se time pozabaviti bio bi da se produbi socijalni dijalog i da zajedno sa socijalnim partnerima radimo na modernizaciji prometne industrije, ali ne na štetu već uspostavljenih socijalnih standarda. Većina pozitivnih razvoja u europskoj industrije se ne bi nikada dogodila e, da Europska unija, da Europska unija nije jedino mjesto na svijetu koje toliko radila na visokoj razini putničkih prava u svakom obliku prijevoza. I mislim da je to ključno da se e, natjera poduzeća da završe sa praksama poput e, prebukiranja ili kašnjenja. Jedinstveno transportno područje mora uključivati sve oblike prometa, moramo postići e, nužnu interoperabilnost za željeznički sektor, također nadići prekograničnu fragmentaciju koristeći moderne sustave poput RTMS-a koji su već ovdje, na samo ih trebamo konačno upotrijebiti. Moramo upotrijebiti Europsku agenciju za željeznice da se riješimo tih 26 tisuća različitih nacionalnih pravila koje blokiraju napredak ovog sektora i e, mogućnost zajedničkih pothvata poput shift to rail e, interoperabilnog željezničkog sustava. Dakle, zajedno se možemo pobrinuti da željeznice postanu pouzdane, kvalitetne i troškovno učinkovite. Istodobno pomoći ćemo proizvođačima željeznica da zadrže svoju predvodeću poziciju u svijetu. Također sam snažan zagovornik jedinstvenog europskog neba. Ne smatram da si možemo priuštiti da izgubimo 5 milijardi godišnje zbog toga što ne možemo stvoriti koherentni europski zračni prostor i zbog toga prisiljavamo naše avione da upotrebljavaju duže, skuplje rute koje još proizvode više emisija CO2. Moramo raditi na kapacitetima zrako, zračnih luka i vidjeti što se događa u susjedstvu, primjerice na Bliskom istoku gdje postoji znatna konkurencija. Dakle, ukoliko ne možemo donijeti odgovarajuće odluke, uskoro e, u Europi nećemo za tako nešto niti imati dostatne kapacitete. Dakle, moramo svoju zrakoplovnu industriju pripremiti za taj izazov. Kao što znate, SESAR e, je vrlo važan i uz njegove aplikacije i satelitski potencijal koji imamo, to će biti ključno da naša industrija ostane na samom e, vrhu što se tiče konkurentnosti i sigurnosti. Kao što znate, Europa je svijet, svijet, jedan od svjetskih najvećih trgovinskih blokova, ali kad kad zaboravljamo da oko 75% naših uvoza i izvoza se prevozi brodovima i njih prevozi najveća flota na svijetu. 40% svjetskih brodova su u vlasništvu Europe. Tri e, europske luke u Europi koja su jedne od najvećih na planetu. I zbog toga se moramo sredotočiti na ovaj sektor, pobrinuti se da, kao i svi drugi sektori, bude u potpunosti integriran u intermodalni, e, jedinstveni europski prometni prostor. To znači modernizacija lučke infrastrukture i povezivanje sa transeuropskim koridorima. To također znači da europski pomorski prometni sustav bez barijera konačno postane stvarnost. Moramo pronaći način da se učinkovito e, pozabavimo stakleničkim plinovima, zagađenjem zraka, jer ovdje govorimo o jednoj globalnoj industriji, tako da moramo aktivno e, raditi u EMO e, i slučaju iko Međunarodne zrakoplovne institucije, čiji smo članovi, čiji su sve države članice članovi. Dakle, suradnja u tim forumima bit će ključna. Kada tražimo novi potencijal, e, moramo i na unutarnje vodne putove obratiti pažnju. Vrlo često oni mogu ponuditi najbolja rješenja što se tiče zagađenja, kapaciteta i raspoloživosti, no ta industrija je vrlo fragmentirana. Flota je često zastarjela, a plovni putovi poput Dunova se koriste samo u 15% kompletnih kapaciteta. Uz program poput JADES možemo udahnuti nov život u ovu industriju i malim i srednjim poduzetnicima pomoći da bolje i konkurentnije dijeli u tom području. Zaključio bih ovaj opis sredstava prometa s cestovnim prometnom. 72% prevoza se svodi na automobile, 40% prevoza tereta na kamione i to je masivan sektor. I morat ćemo se hvatiti u koštac s problemima poput bolje organizacije cestovnog transporta kako ne bi jedan od četiri kamiona i dalje prazan vozi našim cestama i kako ne bismo gubili 1% BDP-a svake godine zbog prometnih čepova. Dakle, moramo se organizirati na temelju načela zagađivač plaća kako bismo mogli držati svoju infrastrukturu u dobrom stanju i natjerati industriju da učinkovitije organizira rad. Također vjerujem da trebamo potražiti e, duboko sežno e, mogućnosti različitih pravila poput pravila o kabotaži. Pritisak na industriju da se smanji prometna zagušenje, buka, emisije CO2, ali istodobno da se poveća sigurnost je nešto što će porasti, osnažiti i upotrebit ćemo u tu svrhu nove tehnologije kako bismo se pozabavili upravo tim pitanjima. Čvrsto vjerujem da će napredak u ovom području pomoći nam da smanjimo broj žrtava na cesti, jer 20.000 mrtvih na cesti je vrlo, vrlo visok broj. Meni potpuno je prihvatljiv, a siguran sam i svima vama. Što se tiče sigurnosti, nećemo pristati na kompromise za sve oblike prevoza i Europa će i dalje ostati najsigurnije prometno područje u svijetu. Uvjeren sam da ćemo uskoro vidjeti sve više e, pametnih vozila na cestama koje međusobno mogu komunicirati i koristiti alternativnu energiju koju proizvodi europska infrastruktura i to će biti put naprijed za cestovni sektor. No ukoliko to želimo ostvariti, moramo ponuditi odgovarajući regulatorni okvir u europskoj infrastrukturi, uključujući našu e, svemirsku mrežu koja može pripomoći korištenju vođenju ovih novih tehnologija. S velikim zadovoljstvom e, konstatiram da su e, svemir i transport e, objedinjeni. Oni su sve bliži korisnicima i to je tim važnije što u narednim godinama je to od ključnog značaja stvaranje e, svemirske Europe. Do 2020. godine naš je cilj da imamo infrastrukture, svemirske infrastrukture koje su nužne kako bismo pružili operativne usluge poput Galilea i Kopernika našim e, korisnicima i kako bismo to ostvarili Europska unija morat će lansirati više od 30, da 30 satelita u narednih pet godina. Europa posjeduje industrijsku u bazu, jaku bazu koja je na vrhuncu tehnologije i svemirski programi u Europskoj uniji imaju za cilj stimuliranje istraživačkog rada, inovacije i stvaranje gospodarskog rasta i visoko kvalificiranih radnih mjesta. No ne zaboravim da svemir prije svega e, radi u korist e, europljana naši sugrađani bilo da telefoniraju, rade financijske transakcije, idu na let, gledaju meteoprognozu ili traže najbliži restoran eh, iz svog auta ili iz telefona, koriste eh, svemirske infrastrukture. 7% BDP-a u, u Europi ovisi o aplikacijama svjetskih tehnologija koje e, se koriste satelitskom navigacijom. Naravno, kao što svaki e, tehnički e, kompleksni instrument, to ne ide baš na na najglatkiji način. Evo, u osmom mjesecu smo imali neuspjeh prilikom lansiranja satelita Galileo, ali to nas ne smije obeshrabriti. Mi ćemo uspjeti iskoristiti to i pokrenuti ponovo svoj svemirski program. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo, transport je oblast koja se svi u nas tiče. Transport je kičma suvremenog društva. To je ključno za eh, inovativni duh Europske unije. I ako sam potvrđen na mjestu povjernika, ja ću raditi s vama kako bismo izgradili to globalno eh, vodstvo i izgradili infrastrukture koje su potrebne za 21. stoljeće kako bismo stvorili radna mjesta, zaštitili okoliš i pokrenuli konkurentnost. Najljepša hvala. Vielen Dank, Herr Hvala, gospodine Zahvaljujem vam e, i čestitam na vašim jezičnim sposobnostima. Vi ste govorili na četiri jezika i jako me je obradovao vaš uvod na mom maternjem jeziku. Sada ćemo preći na koordinatore i dajem riječ e, kolegi Vandenkampu. Kampu. hvala predsjedniče. Povjereniče, ne govorite još nizozemski, ali vjerujem da ćemo moći na tome poraditi. Želim vam srdačnu dobrodošlicu u Europski parlament u ime europskih pučana. Mi se nadamo da ćemo e, pravično i ambiciozno surađivati s vama jer vjerujemo kako bez prevoza, odnosno transporta, sve je blokirano i gospodarstvo. Dakle, prvo bijeli papir, e, program za europsko jedinstveno e, prometno područje. Europski parlament je imao svoje prioritete. Da li ćete pristati na te prioritete ili ćete promijeniti te prioritete? Koji su vaše planovi s tim u vezi? Drugo pitanje koje vam želim postaviti sljedeće. Financiranje projekta TNT vi ste to već spomenuli, onih 300 milijardi gospodina Junkera. Dakle, koji iznos od, koliko od tih 300 milijardi eura će biti posvećeno projektu Tente? Htjeli smo nešto brojčano izraženo čuti s tim u vezi. E, predsjedniče, postoji jedan problem. Suradnju s drugim povjerenicima i drugim e, općim upravama. Naime, primijetili smo da povjerenik e, za transport često ga učutkuju na neki način e, povjerenici, drugi povjerenici. Kako ćete, dakle, promet bi trebao biti čelno pitanje, a kako, kako rješavate taj problem? Evo, imam još par sekundi. Dakle, htio bih postaviti pitanje koje se odnosi na ljude s ograničenom, e, e, koji imaju ograničeno kretanje. Dakle, govorilo se o svemu i svačemu, ali koji su vaši programi, projekti kako bi se e, pomoglo ljudima kojima e, je ograničena mogućnost kretanja. Hvala. Gospodine Ševčović, imate riječ? E, obećajem da ću poraditi na svom nizozemskom. No, vratimo se na vaše pitanje. Kada sam raspravljao s kolegama u komisiji, bilo je riječ o tome kako izraditi program za narednih pet godina i došli smo do zaključka da što prije, odnosno ja sam došao do zaključka, što prije e, predložim e, revidiranu verziju tog bijelog papira, to će biti bolje. Jer u prošlom sazivu do toga je došlo donekle kasno i onda su zakonodavni planovi trebali biti prilagođeni. Tako da vam obećam da ću učiniti sve što mogu kako bih e, ubrzao reviziju bijelog papira. Za sad se može reći da je napredovanje bilo dosta e, impresivno, 24 od 40 e, inicijativa je iz tog bijelog papira je već ostvareno ili je započeo rad na njima i o tome ću raspraviti naravno s kolegama iz kolegija, jer e, to je dokument koji moraju svi kolege podržati i onda će to e, vama biti upućeno kako bismo zajedno e, radili na tome. Što se tiče TNT-a i 300 milijardi investicije, Mislim da svi znamo da 26 milijardi za TNT je puno novca, ali to je samo kap u moru spram onoga što je stvarno potrebno Europi. Nama treba puno više sredstava. I osobno mislim da dobri infrastrukturni projekti za budući razvoj suvremenih sustava su projekti za koje možemo naći velike investicije iz privatnog sektora, tako da možemo započeti privatno-javno partnerstvo kako bi se pokrenuo taj financijska, pokrenula financijska podrška koju smo dobili zahvaljujući i vama u Europskoj uniji. Naravno, kako će to točno biti napravljeno, kako će to doći do infrastrukture, o tome je teško sad govoriti, ali vam osobno mogu reći da će biti dosta teško naći jednako privlačne projekte za projekte takvog obima. Kada je riječ o suradnji o drugim e, općim upravama, ja sam trenutno e, potpredsjednik, tako da e, se veselim suradnji s, s kolegama i sigurno je to jedno, eh, jedno od područja u kojem ću raditi sa vašom bivšom kolegicom, gospođom Tisen, i sve ovo će biti svakom slučaju dobro uzeto u obzir. Hvala, hvala. Sljedeći govornik, Isma Ertug. Hvala. U ime socijalista želim vam eh, puno uspjeha. Dopustite da postavim prvo pitanje koje se odnosi na socijalna prava i zaštitu. Da li ćete obraćati pozornost na socijalni aspekt, da li će to biti važan aspekt vaše europske prometne politike i slažete li se s tim da zašto socijalnih prava treba biti bolje provedena u cjelokupnom eh, europskom području i da li će se postarati da to bude dobro provedeno. Treći pit, drugo se odnosi na održivu urbanu mobilnost. Jasno je da su veliki gradovi pod sve većim pritiskom i moramo o tome dobro razmisliti. Što mislite o trenutnoj politici o gradskoj mobilnosti u Uniji i što mislite da li to može biti poboljšano i što vi namjeravate poduzeti? Na primjer, e, dijeljenje auta je važan, važna inicijativa. Kako i gdje će komisija e, pomoći državama članicama da e, razvijaju programe električnih automobila, ali isto tako i druge programe. Zatim paket lučkih mjera. Luke su jako važna postoji direktiva s tim u vezi koja je u velikoj vezi s državnim potporama. Dakle, da li će biti ikakve, ikakva pravila što se tiče državnih potpora e, lukama i da li ćete poduzeti išta da s tim u vezi. Zatim četvrto pitanje, kako namjeravate napredovati sa e, europskim željeznicama što će Europska komisija poduzeti kako bi pitanje troškova bilo smanjeno. Evo ja ću nastojati postaviti da telegrafske ogovore pošto sam dobio veliki broj pitanja. Što se tiče prvog pitanja socijalnih prava, mislim da za novu komisiju treba postaviti jedno pravilo kada budemo izrađivali zakonodavni tekstove i kada to budemo e, procjenjivali, mislim da treba postaviti jedno važno pitanje, a to je kako će to utjecati na e, zaposlenost u EU. uniji. Da li ćemo stvarati nova mjesta, radna mjesta ili ćemo stvarati nove probleme na tržištu. I vjerujte mi da će to za mene biti jako velik, važna stvar u području prometa. Mislim da smo u prošlosti mogli bolje e, raditi kada je riječ o socijalnom dijalogu. Znam da je to nešto na čemu se radi, što se stvara, to su, tu ima dosta tehničkih e, pitanja i pitanje povjerenja isto tako. I treba raditi na tome jer u ovom konkretnom aspektu rad sa socijalnim partnerima od ključnog značaja. Ako dopustite da preskočim na pitanje e, luka, to je jedno važno pitanje gdje trebamo raditi na izgradnju povjerenja. Imamo dakle dvije važne etape iza nas, sada imamo treću treći prijedlog na stolu, ja sam spreman raditi s vama, s socijalnim partnerima i kako riješiti taj problem koji se odnosi na luke, jer to su prave kapije, e, za kapije, europske kapije i trebamo vidjeti kako ih spojiti s metropolama, s drugim mrežama i treba to raditi za sve luke, ne samo za one tri koje sam spominjao, već za sve europske luke, jer one su jako važan e, dio europskih infrastruktura. Isto tako važna stvar e, održiva urbana mobilnost. Dakle, većina europljana živi u gradovima, većinu e, prometnih nezgoda imamo u gradovima, većina emisija CO2 ispušta se u gradovima, tako da mislim da bi bilo jako logično da imamo jako e, dobru politiku za gradove u Europskoj uniji, ali mislim, nažalost, to nije e, prihvatljivo rješenje za sve države članice, to je pitanje koje ovisi o subsidijarnosti, o tome treba razgovarati s državama članicama, jer ukoliko vam kažem, ukažem kako e, gradonačelnici to percipiraju, pa oni vole europski pristup, e, sviđa im se Europska platforma urbanoj mobilnosti, Civeta program i druge, druge platforme na kojima možemo dijeliti najbolje prakse rješavati te ta ključna pitanja za e, naše sugrađane i okoliš. Ja ispričavam se, isteklo je vrijeme. Hvala. Sljedeći govornik je Robert Zile. E, hvala na vašem uvodnom izlaganju, gospodine Ševčević. E, I e, u ime ICR-a veselimo se dobroj suradnji s vama. Prva stvar koju vas želim pitati je sljedeće. Mi u ovom odboru često se brinemo za projekte koridora u projektima povezivanja Europe, jer ključni, ključni dio toga je jako visok, 85%. I do kraja 2016. je rok i ako neki, e, neki, neka sredstva nisu iskorištena, onda imamo taj, to načelo ili iskoristi ili, ili zaboravi. A onda isto tako imate e, ti programi mreža ključnih mreža koji se primjenjuju samo na jednu državu članicu, e, a bilo bi puno jednostavnije da se to primjenjuje na tri ili četiri države članice. Dakle, kako vi smatrate, e, što mislite o razvijanju velikih koridornih e, mreža? Zatim, sibirski program preleta. Evo, u kontekstu recentnih problema s Rusijom, ne bismo bili u mogućnosti koristiti ruski zračni prostor. Čak i ukoliko Rusija to e, ne napravi, ne ostvarim prijetnju, znamo da po Čikaškoj konvenciji tu, se, e, tu bi se gubilo puno novca. Dakle, što mislite, je li ovo pravi trenutak što god se bilo, bilo sa sankcijama, da donesemo neke, rec, neke mjere e, s naše strane, dakle, što se tiče e, pravila preleta. Hvala na oba pitanja. Što se tiče izgradnje koridora, mislim da je problem koji je prisutan e, prvenstveno u državama članicama iz srednje istočne Europe. Radi se o E, sposobnosti apsorpcije sredstava i ovdje što se toga tiče 2016. će biti od ključnog Moramo pokazati kako smo svi jako ozbiljni da želimo poslovati i ako netko ne ostvaruje svoja obećanja i e, ne poštuje e, program, onda treba znati da imamo druge u Europi kojima je potreban taj novac, jer ne možemo zapustiti situaciju kao u brojnim državama, član, državama članicama koji e, uveliko kasne glede e, e, korištenja sredstava koje je stavljeno na raspolaganje. Dakle, moram vam reći da ću biti jako strog što se tiče provedbe primjene načela uzmi ili ostavi. A istovremeno moram biti pravedan jer znam da je teško jako problematično provesti sve preuzete obaveze. U svakom slučaju ja ću upozoriti i ukazati na probleme i reći da se pazi i da ljudi mogu ostati, da države mogu ostati bez sredstava jer ja nisam samo pod e, kontrolom komisije i pod vašom kontrolom, već i pod kontrolom državom članica, ali vjerujem da surađujući možemo jako dobro, e, dobre rezultate ostvariti. Što se tiče prileta Sibira, dakle znate da su naši odnosi s Rusijom izuzetno kompleksni, ne samo u politici, već i u području pros, prometa, ali usredotočit ću se na e, sibirski zračni prostor, jer to je pitanje kojim se bavimo veliki broj godina i dobili smo puno obećanja, zadnje obećanje e, koje su nam Rusi dali jeste prije uključenja u svjetsku trgovinsku organizaciju da će ukinuti te dažbine e, do sada europske kompanije plaćaju preko 300 milijuna eura godišnje koje se koriste kao subvencije e, koje idu, koje se pretvaraju u subvencije za ruske zrakoplove. Dakle, Mislim da se nešto treba poduzeti, vjerujem da će doći do određene normalizacije odnosa između Europske unije i Rusije, te se nadam i doista ću se truditi da uvjerimo države članice kako bilo puno bolje ako mi, europljani, budemo imali jedinstven glas kada imamo bilo kakve probleme s Rusijom, da se donose, donose zajedničke odluke i e, ove dažbine koje naplaćuju su u potpunosti neprihvatljive. Hvala. Hvala. Gezina Majsner ima riječ. Hvala predsjedniče. Gospodine Ševčević, u ime Kluba zastupnika liberala pozdravljam vas. Veselim se odgovoru na pitanje koje ću vam postaviti. Dakle, htjela bih da se pozabavimo prvenstveno jedinstvenom europskom e, prometnom području i konkretno na vodne plovne puteve. Naglasili ste e, spominjali ste i unutarnje plovne puteve. E, Spominjali ste luke kojima je cilj da se rastereti ceste, ali jako malo se govorilo o unutarnjim plovnim putevima. Tu je bio četvrti paket e, za željeznice, ali nije u potpunosti iskorišten. Rekli ste da postoji jako mala iskorištenost unutarnjih e, plovnih puteva i evo ga dolazim do svog pitanja. Dakle, što se tiče tih unutarnjih e, plovnih puteva nije, nije lako širiti jer se moraju ponovno graditi mostovi, mijenjati pristaništa i tako dalje. Ali kako, što mislite, gdje se tu može napredovati glede provedbe? Evo, na Dunavu postoji jedno mjesto gdje je bio veliki broj prosvjeda građana i turizam se koristi kao ravnotežan pitanje Elbe se pokreće između Njemačke i Češke republike. Dakle, što se može poduzeti što se toga svega tiče? Izvolite. Hvala gospođo Majsner na ovom pitanju. Da, stvarno ste u pravu. Nažalost, e, ovi unutarnji plovni putevi i promet po njima je na neki način zanemaren u prethodnom vremenu. Razlog zato je po mom mišljenju to što je flota uglavnom zastarjela i e, ti plovni putevi nisu održavani na odgovarajući način i nažalost cijela industrija je jako usitnjena. Mala i srednja poduzeća e, pretežu mikropoduzeća, često ih vode pojedine obitelji i to je veoma teško privući ulaganja i teško je postići rast kako bi se postigle te uštede zbog velikih e, količina. Tako da mi je bilo jako drago vidjeti koliko toga je postignuto da se ta obećavajuća industrija razvije, jer kao što ste i sami ukazali, to je jako ekološki pozitivno. Kad pogledate koliko kamiona možete ukrcati na jedan brod, onda stvarno vidite da su puno manja ispuštanja e, CO2 i da postoji e, mogućnost povezivanja sa velikim lukama, velikim čvorištima, tako da je veoma jasno da taj modalitet prometa ima velik potencijal. Ako dobijem vašu podršku i vašu pomoć, nastojat ću iskoristiti program na JADES da e, pomognem da se ponovno izgradi ta industrija, da ta mikropoduzeća E, na neki način obnove svoje brodove i da počnu raditi na e, novom dizajnu koji će biti e, više ekološki, modern i koji će biti u skladu sa svim uvjetima koje zahtjeva moderna plovidba. I naravno moramo intenzivno surađivati sa zemljama članicama da se e, uklone e, različite barijere, da se poboljša kvaliteta. Plovnih puteva sam iz Bratislava, Bratislava je na Dunavu, vrlo dobro znam e, kakve probleme imamo što se tiče održavanja plovnosti Dunava sa susjednim zemljama, tako da trebamo paneuropski pristup i veoma me ohrabrilo vidjeti da je plovnost Dunava važna za sve zemlje koje su dio Dunavske strategije. Oni su shvatili da e, tu ima novih radnih mjesta koje se mogu otvoriti, da se e, regijama i gradovima, e, gradićima, naseljima otvaraju nove, nove šanse i mislim da bismo trebali pokušati na neki način ublažiti ono što brine te gradove tako što ćemo ih uključiti u raspravu i pokazati im kakve potencijale to pomlađivanje može dovesti regiji, tim gradovima i regijama. Mislim da je to moguće i mislim da to možemo zaista učiniti. Hvala. Sljedeća Marija Kilenen. E, hvala. Gospodine predsjedavajući, dobrodošli. E, gospodine Šefković. Imam tri pitanja. Kao prvo, što se tiče radnih e, uvjeta, e, globalizacija e, ugrožava položaj Europe na transportnom tržištu i izgleda da će se radna mjesta gasiti i to će biti prijetnja održivoj i sigurnoj mobilnosti. Kako će vi jamčite da e, se neće, da neće doći do erozije e, znanja, know-how, tehnologije i tako dalje u Europi koja je potrebna za razvoj transportnog sektora, posebno u sektoru zrakoplovstva, takozvane jeftine kompanije low cost e, E, podrivaju e, sigurnost putnika e, zbog toga što izbjegavaju pravila o sigurnosti i radno zakonodavstvo. Je li Europska komisija spremna da zaštiti sigurnost i radna mjesta sprječavanjem socijalnog dumpinga? Što se tiče pak zapošljavanja, ulaganja, digitalizacije i smanjenja emisija, mi zapravo trebamo potaknuti rast, ali moramo uzeti u obzir da u sektoru transporta možemo e, osnažiti ili e, oslabiti konkurentnost Europe. Digitalizacija je u kratko vrijeme ovladala svim sektorima društva. Ona je važan faktor u e, životima ljudi i poslovanju svakodnevnom i također utječe na planu mobilnosti i logistike, ali digitalizacija je u ranim fazama i sektor prometa je jedno od tih mjesta i mogućnosti e, postoje da se to poboljša u znatnoj mjeri. Nažalost u Aziji i Americi i u samom prometnom sektoru izgleda da su oni svjesni mogućnosti koje im pružaju e, digitalizacija i e, nadam se da mi to možemo učiniti postići e, jednako tržišno natjecanje u svim modalitetima prometa i u svim aspektima tih prometnih modaliteta bez socijalnog dumpinga, da ćemo na bolji način iskoristiti digitalizaciju i da ćemo postati, da ćemo imati vodeću ulogu u e, interoperabilnom i održivom prometnom sustavu koji je e, okrenut i potrošačima. E, gospodine povjereniče, imate sada riječ, ali molim vas da se držite vremena. Ovo je bilo jako dugo pitanje. Da, ja dijelim ovu zabrinutost uvažene zastupnice zato što je činjenica da ako pogledate e, vozače vidite da se broj e, povećava i da 30% zaposlenika u željezničkoj industriji e, će, se, će otići u mirovinu. Znači mi gubimo to znanje i imamo znači te kamionđije koji dolaze s juga, imamo filipinske e, mornare. Zašto? Zato što ne možemo motivirati naše mlade ljude da traže posao, da se školuju za to i da idu, e, da rade u prometnom sektoru. Znači prva stvar koju moramo napraviti je trebamo promijeniti percepciju industrije. I moramo ju prezentirati kao e, instrument modernizacije kao jednu industriju gdje stvarno možete koristiti high-tech rješenja, gdje možete graditi budućnosti. Naravno, moramo e, to uvesti u škole i moramo raditi sa socijalnim partnerima na različitim razinama e, i trebamo govoriti o radnim uvjetima jer to je veoma važna stvar znači e, socijalna sigurnost plaće konkurentnost na tržištu rada to bi trebalo biti na razini koja će učiniti te poslove e, mladim europljanima koji bi trebali u jednom momentu za 10 ili 15 godina zamijeniti e, sadašnje radnike. Što se tiče digitalizacije, ja sam tu dosta optimističan zato što vidimo e, kako se tu stvari razvijaju jako brzo i posebno mislim da bi tu povezivanje sa svemirom bilo jako korisno. Hvala sljedeći govornik Karima Deli. Najpša hvala predsjedniče. Uvaženi kolege, prije posljednog pitanja želim reći da vam moram reći da sam razočarana sa sastavom komisije koja broji samo devet žena povjerenica, iako se znate, parlament uvijek borio za paritet, ali naravno, gospodine povjereniče, vi niste za to nimalo krivi, tako da vam želim dobrodošlicu ime zelenih. I sada nastavljam eh, pitanje na francuskom, jer jako dobro govorite francuski. Moje pitanje je jako važno. Dakle, eh, COP 2000 eh, će... COP21 će biti krajem godine, a iduće godine COP 21 će biti u Parizu. Dakle, što se tiče pitanja prometa, to je jako slabo istaknuto u klimatskoj politici za borbu protiv pitanja problema okoliša. Dakle, što vi namjeravate na tom e, sastanku na vrhu za klimatske promjene e, poduzeti? Isto tako, e, spomenuto je više projekata koje smatramo E, e, nepotrebnim. Na primjer, Lyon Torino, tu e, to izaziva 40% nepotrebnih šteta. Mi smatram da su ti projekti precijenjeni, a trošak je podcijenjen samo 30 milijardi eura, a danas postoji želja da se bolje umreže intereuropske mreže, jer sami ste rekli da je to svakodnevna briga naših sugrađana i evo imam konkretan primjer, u Francuskoj 8 milijuna Francuza nema pristup, dakle nema pristup prometnim sredstvima, e, dakle taj fenomen je sve veći u Europi, dakle zašto komisija, a i vijeće žele svoja velika sredstva koristiti za nepotrebne projekte. Dakle, moje pitanje je jednostavno, povjereniče, kako komisija može zamisliti da financira nepotrebne projekte poput Liona Torina, a ne zna koje su stvarni troškovi, koja je e, gospodarska održivost takvih projekata i napose da ne zna koji je utjecaj na okoliš. Moje drugo pitanje je isto tako jasno kako komisija može, kako se nosi e, sa tom kontradikcijom između onog, ono, onih 3% BDP-a i e, proračunske neravnoteže koje se sufinanciranje ovih projekata nameće određenim državama članicama. Hvala na tople dobrodošlici. I odgovorit ću ipak na engleskom zato što moj e, vokabular je malo ograničen na ovom području. Siguran sam da će se poboljšati na ovom važnom polju. Da, zaista sljedeće godine ovaj summit koji će se držati u Parizu će biti od ključne važnosti. Mada Europa uvijek može učiniti više i vi znate kako smo uvijek ambiciozni, mi smo ipak e, učinili još i više od naših globalnih partnera i mislim da je sada krajnje vrijeme da sve te argumente e, konačno e, upotrijebimo da ih uvjerimo da se oni moraju pridružiti nama u tom našem nastojanju da smanjimo ispuštanje CO2 i da bolje brinemo za svoj planet. Moj kolega Janez Potočnik uvijek kaže da će planet preživjeti ovo što mi radimo, ali hoćemo li mi, e, ljudi, ljudska rasa preživjeti, tako da e, ja se potpuno slažem s vama da mi moramo pokazati kako smo ambiciozni, moramo vrlo jasno dati svima do znanja da e, sljedeće godine u Parizu se mora postići dogovor globalni. I malo me ohrabilo kad sam vidjela E, ko je sve sudjelovao u Njujorku e, na ovim manifestacijama i kako su oni svi izrazili svoju, politički, svoju političku odlučnost e, da na tome rade. Nadam se da će tako biti i u Parizu. Što se pak tiče našeg plana rada za zaštitu okoliša, ovdje su svi različiti ciljevi koje mi imamo u ovoj e, našem, ovaj našoj, naš plan rada, znači 20, 20, 20 i znate da smo negdje, nekim dijelovima bili uspješni nego drugdje. Što se tiče prometa, najbolji rezultati su bili postignuti kroz e, uredbe, kroz motiviranje, kroz guranje industrije da bude učinkovitija, da koristi nove motore, nove vrste motora, da smanji ispuštanje CO2 kako bi se omogućila naša budućnost. Mislim da ti ciljevi e, to je nešto što ćemo morati postići, ali moramo i dalje gurati industriju da smanji ispuštanje CO2. E, I oprostite, dva, na dva pitanja nisam uspio odgovoriti. Hvala vam e, puno. Pjetar Lonja. Hvala Gospodine predsjedavajući, gospodine Šefčović, hvala što ste došli ovdje odgovarati na naša pitanja. Kao prvo, samo da nešto kažem o vašem životopisu, on je zaista impresivan, e, ali on je i zastrašujuć. E, budući da imate 18 godina, od dobio od 18 godina, vi e, niste radili kao manualni radnik, a sada ćete biti na položaju koji će utjecati na milijune radnika koji teško rade e, u sektoru prometa. Vi nemate nikakvo praktično iskustvo u radu u tom sektoru, praktičnom radu. I kao švedski zastupnik e, moram reći da je jako teško objasniti mojoj izbornoj jedinici, onima koji su u sektoru transporta, da objasnim zašto ste vi prava osoba za ovo mjesto jer nemate nikakvog praktičnog iskustva i ništa ne znate o velikim problemima koji postoje u tom sektoru. Vi ste odrasli u e, svijetu inteligencije kao intelektualac, vi ste e, vrhunski političar koji zarađuje astronomske svote u odnosu na ljude koje hoćete predstavljati ljudi koji stvarno se muče da spoje kraj s krajem. Dakle, to su te situacije koje većina ljude se suočava. A moje pitanje, gospodine Ševčević, socijalni dumping je ogroman problem u sektoru prometa i on dovodi do dezintegracije svih važnih i e, razumnih e, načina ponašanja. Primjerice, u e, mojoj zemlji imamo situaciju gdje strani kamionđije, uglavnom iz istočne Europe, obavljaju posao za trećinu plaće koja bi išla našim kamionđijama. Preko 300 eh, autoprijevoznika eh, je bankrotiralo zbog toga što nisu zaštićeni od te nelojalne konkurencije. Nema prometnih e, kompanija e, koje se boje konkurencije, ali moramo imati iste uvjete za sve. Kako ćete zaista izravnati e, te uvjete, a kad se socijalni dumping koristi kao način da se stekne konkurentska prednost. Evo izvolite gospodine kandidate, imate riječ. Hvala vam na ovom pitanju i hvala vam na ovim ljubaznim riječima o mom životopisu, ali Uvjeravam vas da ja znam što je to manualni rad zato što ja sam e, rastao u ona stara vremena kad bi svako ljeto moralo se ići na praksu u tvornice, e, znači u srednjoj školi i na sveučilištu i ja sam to radio i kad sam studirao u Rusiji i to je iskustvo koje evo mogu podijeliti s vama. Tako da znam e, kako je e, teško raditi stvarno i pod kakvim se stresom nalaze ti ljudi koji obavljaju te teške poslove i posebno u cestovnom prometu socijalni dumping je svakako jedan problem s kojim se moramo pozabaviti. E, ono što sam ja e, predložio u svojim uvodnim napomenama i sada ću ponoviti je da bilo bi mi jako drago da s vama na pogledamo što možemo pojednostaviti. Jedan e, dubok, sežani dubok e, pregled svega na planu cestovnog prometa. Jer naravno što su jednostavnija pravila, to ih je lakše primjenjivati. Onda naravno i nacionalne vlasti nam moraju pomoći. Jer to su vlasti koje trebaju primjenjivati ta pravila. Moramo raditi zajedno, znači moramo definirati pravila koja su jednostavnija, koja su jasna, koja su fair, a onda nacionalne vlasti trebaju to primjenjivati. Što se tiče ovog velikog problema u cestovnom transportu, našim socijalnim partnerima bih zajedno s vama htio e, predložiti da poboljšaju kvalitetu socijalnog dijaloga i da se vidi e, možda ne trebamo socijalni, možda trebamo socijalni kodeks za mobilne radnike za, u cestovnom prometu. Možda bi to bilo najbolje rješenje i za poslodavce i za zaposlenike i za nacionalne vlasti i europske institucije bi mogle definirati jasna i jednostavna pravila koja će se lako primjenjivati i onda će se povratiti socijalna stabilnost za radnike na tom planu. Hvala. Sada prelazimo na drugu rundu pitanja. Znači, tri minute za pitanje i odgovor. jedna minuta za pitanje i onda dvije minute za odgovor. Molim vas da se držite tog tih rokova. Gospodin Koh je sljedeći. On je iza vas. Evo, ja sam iza vas. Dakle, oko 226 tisuća cestovnih nesreća na cestama se spomenuli, previše ljudi koji umire na cestama. 2010. komisija je rekla da žele e, ostvariti cilj nula e, nesreće na cestama i Europski parlament je također u ovome sudjelovao kao programu za 2010. 2011. s općim planovima za smanjenje e, smrtnih slučajeva na cestama. Ja sam pisao izvješće o tome, tako da mi je do toga doista stalo. I zanima me koje sljedeće korake kao povjerenik za promet planirate poduzeti i kako da očekujete da ćete ih ostvariti. Zahvaljujem gospodine Kof. Koh. smatram da je to pitanje od iznimne važnosti za rekao bih stotine tisuća europljana, jer kao što ste dobro rekli, nije samo da imamo 26 tisuća mrtvih na cestama, već imamo i 250 tisuća ljudi koji su ozbiljno ozlijeđeni u prometnim automobilskim nesrećama. Iako tvrdim da je Europa najsigurnije područje za putovanje u svijetu, ovi brojevi su jednostavno neprihvatljivo visoki. No, gledajući statistike, 2014. imali smo dobru tendenciju opadanja broja žrtava e, automobilskih nesreća smanjili smo ih za 18% i 2014. dakle mogli bismo ponovno imati mali porast ovog broja, no provode se analize koji je razlog za te iznose, da li možda zima bila preduga, nešto slično, to ćemo analizirati i dati vam izvješće o tome. No ono što je još veći razlog za brigu, a to smo i to je da moramo dakle, ne određivati samo dine posla koje nam je lak zadraditi, već i korak dalje ići. Dakle, prekogranično e, provođenje regulative, ta direktiva e, će uzeti obzir da neki vozači e, voze neopreznije u tuđim zemljama nego u svojim i da bi se njih natjeralo da plate dodatne kazne za to i tu bismo mogli napredovati. Nakon analiza bit ću spreman predložiti vam da bismo vjerojatno trebali Dakle, koje bismo trebali ciljeve imati i kako smanjiti ozbiljne e, nesreće na cestama. Postoji niz pozitivnih stvari koje moramo činiti u gradskim, urbanim područjima i novi pristupi poput i kola, i kola e, koji bi trebali pomoći ljudima nakon nesreće. Zahvaljujem, David Marija Sasoli ima riječ. Mikrofon. Hvala vam predsjedatelju. Ja bih pitao kandidata za povjerenika nešto o prošlom sastanku. Imali smo sastanak sa izvjestiteljima koordinatora odbora za promet i turizam o četvrtom željezničkom paketu. I tada je odlučeno da će parlament dobiti mandat za pregovaranje paralelno oko tehničkog i političkog stupa unutar ovog paketa. Da li kandidat smatra da je to moguće i da li smatra da je stav Europskog parlamenta iz veljače ove godine nešto što bi mogao biti temelj za pregovore i buduće trijaloge? To je moje prvo pitanje, a drugo Može li kandidat potvrditi da komisija namjerava 2015. usvojiti reviziju EASE e uredbe? I ukoliko je odgovor da, kako planirate nastaviti s trenutnim pregovorima o SES e plus 2? Hvala vam i sretno u vašem radu. Zahvaljujem gospodine Sesoli na oba pitanja jer su to doista teme e, kojima se trenutno u zakonodavnom smislu bavimo. E, dakle, to će biti prve teme kojima ću se ja pozabaviti jer e, nam je vrijeme na raspolaganju dragocjeno i imamo dobru konstelaciju da potrebim svemirski vokabular. Dakle, talijansko predsjedništvo uvelike podržava železnički paket, rade naporno na ovom dosjeu. Imat ćemo sastanak vijeća ministara za promet i nadamo se da će ministri preuzeti ovu mudrost Europskog parlamenta da e, nastave raditi na ovom paketu kakav jest. Dakle, važno je da nastavimo napredovati na tehničkoj strani i nabrao sam tek neke tehničke probleme koji otežavaju situaciju u željezničkoj industriji, ali s druge strane imamo i političku situaciju gdje bismo trebali stvoriti jednaku situaciju za sve gdje bismo trebali moći izgraditi međusobno povjerenje željezničkih poduzeća i tu će nam biti potrebna dobra rješenja koja će biti prihvatljiva i većini država članica i e, većini vam, vas zastupnika. Mogu potvrditi da ćemo nastaviti raditi sa revizijom EASE. Ovdje e, nije, ne radi se o tome da agencija ne odrađuje dobar posao. E, dakle, sigurnost zračnog prometa je ista kao i u SAD-u, ne želimo da ta agencija bude spremna i na izazove budućnosti. Dakle, one koje se nalaze u zrakoplovnom prometu, a svako se i nadam da će i SS plus 2 biti nešto što ćemo moći uključiti u reviziju prijedloga EASA. Sljedeći govornik. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, Hvala vam. Već ste spomenuli jedinstveno europsko nebo. Ja vjerujem da se radi o iznimno važnom europskom projektu i znate da postoji velik odbo, otpor država članica što se tiče provedbe ovog projekta. Mislim da je način na koji možemo ostvariti e, to jedinstveno europsko nebo jest da provedemo i sesar. Dakle, moje pitanje je kako predviđate e, provedbu nove tehnologije putem sesara. To je europski projekt, ali cilj je naravno da budemo učinkoviti u pitanjima kontrola zračnog prometa. I također imamo pitanje o Egnosu, on obuhvaća cijeli europski teritorij, no može pružiti vrlo preciznu kontrolu situacije nakon sljetanja. Dakle, kada mislite, da će cijeli teritorij Europske unije biti obuhvaćen i kada će dakle, većina zrakoplovnih luka koristiti sustav. Također ste i socijalno pitanje spomenuli. Što mislite o tome što vozači kamiona moraju plaćati novčane kazne ukoliko ne provedu vrijeme za odmor van kamiona. Dakle, što mislite o tim kaznama koje moraju plaćati u Francuskoj Također bih rado podijelio s vama iskustva o vašem radnom iskustvu prije 98. Hvala vam i znam da sada moram biti oprezan jer doista razgovaram sa stručnjakom iz Ministarstva prometa i zrakoplovnim inženjerom. Dakle, prije svega vaše prvo pitanje ne krijem to da sam vrlo frustriran sa dosadašnjim napretkom e, što se tiče takozvanih e, funkcionalnih zrakoplovnih blokova. Jasno mi je da smo vrlo daleko od toga da uvedemo sustav kao i u SAD-u, da imamo jedinstveni zračni prostor. Nadao sam se da ćemo do sada tih e, devet koridora već postojati, ali to nažalost nije dogodilo. Za mene zapravo ne postoji racionalno objašnjenje za to, jer čak smo u Europi spremni gubiti 5 milijardi godišnje zbog toga što jednostavno ne možemo poboljšati učinkovitost sustava. To je doista tračenje novca. Sestar bi očito mogao mnogo pomoći jer se radi o super visokoj tehnologiji i dobio je vrlo pozitivne e, recenzije naših konkurenata. Neke azijske zemlje su bila doista oduševljene time što je Sesar u stanju učiniti jer je mnogo precizniji i omogućava avionima da lete bliže jedni drugima i da mnogo učinkovitije koriste i zračni prostor i vrijeme letanja i da pruže mnogo veću sigurnost eh, aerodromima. Da zaključim, eh, radit ću eh, tako što ću imenovati jednog rukovodioca koji će se baviti isključivo sesarom i nadam se da će to pomoći provedbi diljem cijele Europe. Ispričavam se što sam ostao bez vremena. Da, to je krivnja govornika, pitanje je bilo dugo. Sljedeća govornica. Hvala vam. Moje prvo pitanje je vrlo praktično, tiče se četvrtog željezničkog paketa. Govoreći o političkom stupu ovog paketa, zanima me kakav je vaš stav što se tiče promicanja načela tržišne konkurencije u tom sektoru. Podržavate li načela konkurencije u tom političkom stupu i nadalje e, nešto što se ne tiče nužno vašeg portfelja, ali veze između prometa i turizma. Svi znamo da u Europi postoji mnogo turističkih područja do kojih nije lako doći primjerice veliki europski gradovi, glavni gradovi, a tomu je krivac nedostatak odgovarajuće infrastrukture. Koju strategiju predviđate kako biste razvili transportnu infrastrukturu u tim područjima? Jer kao što znamo, turizam uvelike doprinosi BDP u Europske unije, a infrastruktura je za turizam vrlo važna. I jedno pitanje koje se tiče država članica na istočnoj granici Europske unije, primjerice moja zemlja Rumunjska. Mi znamo da te zemlje povezuju Europsku uniju sa ostatkom svijeta, Bliskim istokom, Dalekom istokom, Kinom, Rusijom. Dakle, kakvu strategiju predviđate za pružanje podrške ovim zemljama u razvoju njihove infrastrukture, u razvoju infrastrukture uz njihove granice koje vode ka našim istočnim susjedima kako bismo razvili prometne veze i razvili gospodarske veze s ostatkom svijeta. Naime, promet je jedan od temeljnih stupova Europske unije. Hvala. I sama bih još rekla da doista nema mnogo ženskih kandidata za povjerenike, ali Nažalost, e, nemate više vremena za pitanje. Imate samo minutu za odgovoriti na sva ova pitanja. Ako to uspijete, e, ako to ne uspijete, bit će kriva e, gospođa koja je previše vremena iskoristila za pitanje. Dakle, isto primjenjujemo na sve, nadam se da će svi poštivati vrijeme za govorenje. Hvala vam doista bi nam trebao jedan bilateralni sastanak samo za odgovoriti na sva pitanja koja ste mi postavili, ali ukratko, naravno za četvrti željeznički paket moramo pronaći rješenje koje će biti prihvatljivo većini država članica i većini e, zastupnika u parlamentu, što bi jasno poboljšalo situaciju. Postoje različiti modeli kako to ostvariti, ja sam otvoren za sve, ali meni je važno samo to da napredak bude ostvaren. Što se turizma tiče, mislim da ovdje moramo povezati strukturne fondove koje države članice imaju na raspolaganju sa naravno visoko kvalitetnom prometnom infrastrukturom koju imamo u Europi. Jer ukoliko ljudi znaju da dolaze u mjesto gdje su sigurni, gdje je lako putovati i uza sve to ako možemo upotrijebiti strukturne fondove da promičemo turističke atrakcije naših zemalja, mislim da je to najbolja strategija za budućnost. I pričavam se, moram vas prekinuti i biti pošten sa svima. Dakle, ne možete više na ova pitanja odgovarati, ali kao što sam rekao, to nije vaša krivica. Sljedeće, Didrik Klinem. Zahvaljujem predsjedatelji, gospodine Šefčeviću. Mm, Pitala bih vas o regionalnim i lokalnim zračnim lukama. Oni su važna veza sa ruralnim izoliranim područjima Europi, potiču ulaganja, turizam i zapravo su životna nit sa mnogim lokalnim zajednicama i Europom. To je, to je dakle važna infrastruktura, mnogi od njih su pod velikim pritiskom, jedan po jedan će se zatvoriti ukoliko nešto ne poduzmemo da se pobrinemo za njih. Da li biste razmotrili e, smanjivanje pravila za državne, državne pomoći za lokalne zračne luke i među svoje prioritete uvrstiti i te aerodrome i time pripomoći našim najudaljenijim, izoliranim regijama i otacima. Hvala vam, slažem se sa time da lokalne i regionalne zračne luke su vrlo važne za Europsku uniju. E, kada sam razmatrao koji su zapravo kapaciteti europskih e, zračnih luka i našeg susjedstva, vidimo koliko e, zapanjujuće napreduje naše susjedstvo. Ako pogledamo Istanbulski aerodrom, koji će uskoro moći primiti 140-150 milijuna putnika godišnje, ako uzmemo obzir razvoju Dubaju, gdje je ovaj broj mogao doseći čak 160 milijuna putnika godišnje, i usporedimo sa Heathrowom, gdje imamo 70 milijuna putnika godišnje, kapacitet maksimalni, vidimo da u našem bliskom susjedstvu da je napredak toliko dramatičan da jednostavno moramo to uzeti u obzir, moramo poboljšati e, kako upravljamo svojim zračnim lukama i kako e, doživljavamo zrakoplovni promet kao jednu cjelinu. Naravno povećati učinkovitost u zraku i u zračnim lukama jer vjerujem da možemo pronaći dobra rješenja za kapacitete zračnih luka. Naša procjena da ukoliko provedemo predloge koje već postoje, svjestan sam svih problema vezanih uz ovaj dosije, ali moći ćemo povećati kapacitet arapskih zračnih luka za 20 milijuna bez da izgradimo jednu dodatnu uzlatno sletnu pismu, pistu. Dakle, to je doista, doista bi vrijedilo usvojiti ovaj paket. A što se tiče državne pomoći, Mislim da su smjernice za državnu pomoć nedavno usvojene i da je vrlo dobro što ih imamo, jer sam siguran da bismo inače u budućnosti raspravljali situaciju u lukama. A ovako za zračne luke imamo dobru mogućnost procjenjivati ih, vrednovati ih i to ću e, uz detaljno raspraviti sa, nadam se, svojim kolegicom, gospođom Vestagnjer, koja će također biti dijelom odgovorna za ovo područje. Hvala vam, Tomaš Potreba. E, I on sjedi iza vas. Ja bih vas kratko želio pitati o dvije stvari koje se tiču e, istočne europske mreže Dakle, prvo pitanje se tiče ceste Via Karpatija, koja iz Litve ili Pede, kroz Poljsku, Slovačku, Češku, Rumunjske i Bugarske e, vodi do Soluna u Grčkoj. Nažalost, ta cesta nije uključena u transeuropsku prometnu mrežu, no bila je jedna zajednička politička inicijativa e, regija i zemalja. Mislite li da kako bi se ovaj projekt financirao iz instrumenta za povezivanje Europe, da bi to bilo prihvatljivo po vašem mišljenju i da bismo mogli na taj način to uspješno odraditi. Jer smatram da je ova cesta bez sumnje jedan od najvažnijih instrumenta za ubrzavanje razvoja u ovim regijama. I vrlo kratko samo još jedno pitanje što se tiče projekta za rutu iz Rusije preko Slovačke u Austriju. Što mislite o tom projektu? Mislite li da bi se to možda moglo financirati iz europskih fondova? Zahvaljujem gospodine Poreba. što se tiče ceste Via Karpatija, istina nije uključena u projekt TNT, no uključenu je takozvani takozvanu sveobuhvatnu mrežu, što je također vrlo važno za razvoj prometne infrastrukture u Europi. I tu mislim da bi najbolji način daljnjeg rada bio da se upotrebi kombinacija kohezijskih fondova koji su već dodijeljeni ovim državama članicama da se pozabave ovim pitanjem i dobro znate da postoji ovdje jedan kriterij. Ukoliko u toj sveobuhvatnoj mreži postoji neki projekt koji bi se mogao kvalificirati kao projekt koji se bavi nekim uskim grlima ili prekogranični projekt koji bi doista popravio situaciju iz europske perspektive, siguran sam da bismo to mogli razmotriti i da bismo to mogli procijeniti iz takvog stanovišta. Ono što u našim zemljama u središnjoj i istočnoj Europi nedostaje je kvaliteta projekata i brza implementacija i mogućnost da se iskoristi novac koji je dodijeljen tim zemljama za strukturne fondove. I što se tiče ovog projekta iz Rusije, jasno je da niti kohezijski, e, niti drugi fondovi ne mogu biti upotrebljeni za njega. Hvala vam, Lucy Anderson. Spominjete visoku razinu prava putnika u svim e, oblicima prevoza, to je vrlo dobro i parlament je tome posvećen godinama. Imamo snažan e, sve stranački pristup, podršku tome. I što se tiče naših rezolucija iz 2011. i 2012. što mislite, kakve daljne aktivnosti su potrebne kako bi se pobrinuli da svi putnici, ključujući oni sa smanjenom mobilnošću i invaliditetom, imaju pristup prometnim mrežama i dobiju odgovarajuće detaljne informacije o svim rutama, što uključuje putnike u zrakoplovnom prometu i svim drugim relevantnim pitanjima kako bi mogli iskoristiti e, svoja prava, uključujući i kašnjenje zbog nekih e, izuzetnih okolnosti, gdje bi tako nešto bilo dozvoljeno samo ukoliko prevoznik to nije mogao izbjeći zbog nekih tehničkih mjera. A ovdje je to ključno, da potrebujemo jednu prometnu analogiju. Daleko smo napredovali e, po pitanju prava putnika, ali još je mnogo kilometara pred nama. I konačno mislili da trebamo sačuvati željezničke vagone sa spavačim kolima. Najviše hvala. Kada se radi o pravima putnika, ja potpuno sam imam pravo koristiti prometnu tehnologiju koju smo koristili već odavno i mislim da trebamo biti jako ponosni, osobito parlament, jer znam da ste se doista zalagali, jako zalagali kako bi prava putnika dosegla e, razinu na kojoj su sada u svim prometnim e, sredstvima. Koja je sljedeća etapa? Pa mislim da sada trebamo vidjeti kako prilagoditi ova prava putnika novim e, stvarima koje dolaze. Ovdje se e, ono što dolazi jeste intermodalni promet, e, dakle kako riješiti pitanje ukoliko presjedate sa vlaka na avion, na brod i kako zajamčiti prava putnika. Dakle, to treba vidjeti. Drugo pitanje koje kojim se želim baviti jeste putnici u zračnom prometu. Vidimo samo da 5% putnika dobije povrat novca u slučaju povrede svojih putničkih prava. Problem je samo prvenstveno u tome što nemamo dobar sustav provedbe njihovih prava, prvenstveno zato što su pravila e, kompleksna, ali isto tako zato što nemamo e, adekvatne instrumente na raspolaganju državama članicama. I mislim da bismo trebali e, početi sa podizanjem tužbi kako bi ljudi dakle kako bi se to počelo rješavati. Kada je riječ o, o, o ljudima s mobilnosti, tu ću doista blisko surađivati s gospođom Tisen, jer e, postoji zakonodavni tekst koji jamči ljudima smanjenom mobilnosti ista prava kao i bilo kojem drugom putniku i samo želim e, kratko upozoriti e, ukazati na novi, novu smart aplikaciju koju možete skinuti, e, koja je jako dobro napravljena, do te mjere da i osobe sa koje ne vide mogu to koristiti. Tu možete dakle vidjeti konkretno koja su vaša prava. Zahvaljujem predsjedniku što mi je dao da govorim malo duže. Hvala sljedeći govornik gospođa Bilbao. Hvala predsjedniče. Gospodine Ševčeviću, četvrti paket za željenice e, je došao na red jer je treći propao. Da li ćete promijeniti nove e, vladine metode i e, boriti se protiv istorijskih monopola? U parlamentu nije, je došlo do slaganja sa šestim izvješćem u vijeću nema dogovora. Ako situacija dalje bude blokirana, kao što je to sada slučaj, da li ste spremni da e, primijenite uredbu o interoperabilnosti i da se politički napreduje. Dakle, morat ćete e, provoditi e, procjenu provedbe ovog paketa mjera. Da li ste razmotrili s takvu mogućnost da procjen, napravite ocjenu neusvajanja tog poduhvata i kako ćete dakle s time se pozabaviti zadnje pitanje je što mislite o e, raz, razdvajanju određenih dužnosti u željezničkom prometu hvala gospođo na ovim pitanjima jer one su u samom žiži pregovora e, u paketu za željenice. Kad bih znao odgovore na njih, e, onda bi vam mogao i odgovoriti, ali mogu vam reći što ja mislim s obzirom na situaciju kakva je sada. Prvi, dakle, moj prioritet jest e, očuvati taj paket mjera, jer mislim da dobro napredujemo te, na tehničkom aspektu i bilo bi šteta zbog oslavnog napretka da zbog e, problema e, na političkom aspektu to napustimo iskreno govoreći ne želim da se pojavim, da izađem pred vas petim paketom mjera za željenicu. Bio bih jako sretan kada bi ovaj četvrti bio zadnji kojim ćemo se baviti dugi niz godina i kad bismo s njim mogli riješiti i preostale probleme. Naravno, postoje različiti modeli, model gdje dolazi do potpune e, potpunog razdvajanja infrastrukturnih operatera i e, drugih operatera, ali znam da u određenim državama članicama to je nešto što se tumači kao potes koji bi ugrozio radna mjesta u nacionalnim tvrtkama Naravno, to znači da sam ja spreman saslušati i vidjeti koja su rješenja, ali ono što je bilo jako važno je financijska transparentnost, jednaka prava za sve, pravilno, pravilno tržišno natjecanje i zajednički sporazum o funkcioniranju. Dakle, bilo bi dobro kad bismo imali tranzicijsko razdoblje koje bi moglo zajamčiti svim operaterima da se natječu po jednakim pravilima i da svu željezničku industriju stavljamo na nove tračnice, i da nitko ne bude primoran ovdje da razmišlja o petom paketu mjera za željenice. Sljedeći govornik je gospodin Grandes. De Grandes. Hvala, gospodine. Europskoj uniji je žurno potrebno da željnice pretvori u učinkovit eh, vid prijevoza koji će biti od koristi i za okoliš i za poslovne subjekte. Došli, došlo je do nekih nekog napretka, ali e, nedovoljno. Postoje još brojne prepreke liberalizaciji kako bi se to napravilo na pravičan i uravnotežen način. Jedan od problema jeste odbojnost e, država članica i konkurencija koja postoji na nacionalnim tržištima, dakle određena simetrija e, liberalizacije i otvaranje tih tržišta se ne čini e, prihvatljivim, odnosno logičnim državama članicama. Oni žele sačuvati svoje privilegije monopola. Dakle, koje je vaše mišljenje o ovim klauzulama reciprocitetu? Najpša hvala na ovom izuzetno legitimnom pitanju. Mislim da je ono najbolja potpora E, najbolji argument da radimo na ovim e, na ovom paketu. Dakle, moramo i na tehničkom aspektu na, ostvariti napredak, ali i e, na političkom planu, jer ukoliko do toga ne dođe, ukoliko države članice i operateri budu mislili da će biti njihova prava umanjena ili ugrožena, ukoliko pomisle da je u jednoj zemlji dodijeljen neki projekt e, nekom, e, nekoj tvrtki bez javnog natječaja. I ukoliko ne budemo imali e, financijsku transparentnost, onda se može stvoriti dojem da novci koji su stavljeni na raspolaganje za održavanje sustava da se koriste za poboljšanje položaja tog operatera i da će se on na e, nepravičan način e, biti u konkurenciji sa susjednim operaterom i onda ako do toga dođe imat ćemo problem i to može biti riješeno samo posredstvom jasne financijske transparentnosti i nadam se da ćemo imati određeno tranzitsko razdoblje koje neće biti jako dugo. Ja bih se opredijelio za tako što jer ako se budemo bavili e, klauzulama o reciprocitetu, onda ćemo stvoriti veliku napetost na u industriji gdje ćemo imati potpuno suprotni učinak, jer umjesto da integriramo tržište, da stvorimo doista jedinstveno europsko područje za željeznički promet, onda ćemo nasprot tome stvoriti novu fragmentaciju, nove barijere na željezničkom tržištu i ja bi to doista želio izbjeći te vas sve pozivam, ali napose i vijeće, da iznađemo dobro održivo pravično rješenje i za tehnički i za politički stup ovog paketa. Sljedeći govornik je Ines Ajala. Hvala. Gospodine Ševčević, e, program, Juncker program govori o financiranju i e, radnim mjestima. Mi smo ovdje e, imali više od, dakle treba potrošiti više od 30 milijardi eura i evo imam dva pitanja, dakle s ovom krizom države članice e, ne uspijevaju financirati, sufinancirati projekt. Da ste vi spremni da e, izađete susret e, državama članicama glede fleksibilnosti, glede zlatnog pravila i drugo pitanje, kako mislite da možete primorati države članice da u prekograničnom prometu, e, kao što je u slučaju u Španjolskoj, u dakle, treba nam paket za prekogranične radnike, e, vozači kamiona su sve stari i, i to vrijedi i za naše mornare. Dakle, kakav socijalni paket imate za njih i kada ga mislite predstaviti? najviše hvala na ova oba pitanja. Što se tiče paketa investicijskih mjera, e, rekao sam da je jasno preuzeta obveza izabranog predsjednika i u roku tri mjeseca najkasnije ćemo vam izložiti e, naum kako uložiti tih 300 milijardi eura u investicije i ja sam dakle ovdje e, ukoliko me potvrdite povjerenik e, za promet i e, svemir, vjerujem da u tim oblastima postoje projekti koji će biti jako privlačni za privatno javne investicije i moramo e, pregovarati s investicijskim bankama, osobito s Europskom investicijskom bankom, za koju smatram da može puno više napraviti u ovoj oblasti, ali isto tako i što se tiče osiguravajućih društava, e, penzijskih fondova i tako dalje. Dakle, oni bi mogli uložiti velika sredstva u razvoj infrastruktura. Naravno, ako se bavimo fleksibilnošću, stabilnošću i paketom e, mjera za rast, to je veliko goruće pitanje, o tome se često raspravljalo o pakt za stabilnost i rast je već bio izmijenjen i e, klauzule o fleksibilnosti su bile pridodate izvornom e, paktu za stabilnost i rast. Ja vjerujem da moramo iznaći rješenja kako koristiti investicije iz javnih e, resursa i izbjeći javni dug, no mislim da je to pitanje koje će biti od ključnog značaja za idućeg e, povjerenika. Mislim da će kolege Moskovici i Katajnen i gospodin Dombrovski e, se baviti ovim pitanjima i mislim da i da i u postojećem okviru mi iz e, transporta možemo dati svoj doprinos ovom investicijskom paketu. Još Bach ima riječ. Najpša hvala predsjedniče. Želim vam gospodine Ševčeviću. I moje pitanje se odnosi na prava putnika. Želim pozdraviti izjavu koju ste odgovor koji ste sad dali kolegi o intermodalnosti i o provedbi prava putnika. Mislim da ste se doista dotakli nekih ključnih aspekata. Moje konkretno pitanje je sljedeće praveći reviziju prava putnika, da li ćete njih staviti u žižu e, te analize, jer to nije bio uvijek slučaj tijekom prošlosti. Drugo pitanje, e, sada kada se raspravlja o zakonodavnom prijedlogu gdje e, ovo se odnosi na Gibratar 2, naime komisija i vijeće nisu uspjeli i parlament nisu uspjeli odigrati svoju pravu ulogu e, su zakonodavatelja, dakle sud se bavio tim pitanjem. Dakle, kako prevazići tu blokadu i da e, se ponovno dograbimo tog pitanja? Najviše hvala na pitanju, potpuno se slažem s vama. Ukoliko pravila nisu dovoljno jasna, onda e, sudovi interveniraju. I mislim da e, nedavne odluke Europskog suda pravde o kompenzaciji putnika i e, presuda o takozvanoj o pitanju o takozvanoj drugoj e, ručnoj prtljagi mislim da su to stvari koje treba biti puno bolje riješena u našim zakonodavnim tekstovima. Dakle, ako dođe do rasprave s tim u vezi. Vjerujte da ćemo to nastojati e, precizirati i budite isto tako sigurni da će e, presude Europskog suda biti uzete u obzir. obzir. Naravno, vi ste ukazali na to da putnici treba biti u žiži e, svih revizija. No, situacija u industriji prometa bi bila puno gora da ne pazimo na prava putnika, eh, takozvani overbooking bi bio puno problematič, izazivao bi puno veće probleme ili eh, nedovoljno vrijeme za presjedanje i druge stvari. Dakle, to veliki broj mjera i odluka ne bi bio e, donesen e, da to nismo radili. Što se tiče, pitanja, e, što se tiče Gibraltara, to je ha, žalosno, jer zbog toga smo morali zaustaviti nekoliko zakonodavnih inicijativa i iako komisija mora poštovati neutralnost zbog suverenosti država članica, ja sam spreman surađivati s vama i vijećem da nađemo rješenje kako to ostavimo po stranci i da napredujemo sa izradom tog zakonodavnog teksta i svim što je u vezi s njim. Tanja Gonzales Penjas je sljedeći govornik i ponovno molim kandidata da se drži svog e, dodeljenog vremena. Nešto hvala. Po, povjerniče, opšarska strategija 2020-2020 i transportna politika takvi su da e, e, ekscesivno koncentriraju resurse, interesi investitora su važniji od interesa naših sugrađana. E, javni promet, to se vidi na javnom prometu, problematične su i naplate autocesta. Dakle, Promet je takav da je najčešće nedostupan i za putnike i za robu. Ja vam želim postaviti sljedeće pitanje kako će prometne politike biti usklađene ljudima, putnicima, što se može raditi za svakodnevne potrebe naših sugrađana, a da se ne sluša samo E, privatne investitore i određene predstavnike moći. Hvala. Najpša vam hvala, gospođo, na ovom pitanju. Ovo se odnosi jako važnih e, tema. Vjerujem da će tome biti sve veći značaj predavan, jer tu se radi o javnom prijevozu tu se ne radi samo o gradskom javnom prijevozu, no ne mislim da možemo e, nastaviti sa sadašnjom politikom gdje e, naši poslovni subjekti i gradovi gube ogromno vrijeme u zastojima, isto tako uništavamo okoliš zagađenjem zraka, emisijama CO2 i tako dalje i u e, satnicama kada je najveća gužva, naši gradovi su neprihvatljivi, jednostavno ne može se živjeti u njima ako dopustite ovakav izraz i e, mislim da moramo raditi na održivom javnom prijevozu i to je rješenje koje bi išlo korist e, našeg okoliša i vjerujem da bi za gradove to bilo dobro rješenje jer bi rješavalo pitanje koje je svima nama u Europi jako važno jer gubimo 1% BDP-a svake godine i e, gubimo ga u prometnim e, zastojima. Kada se radi o potrebama naših sugrađana, ja sam spreman na javne e, rasprave, konzultacije sa svim onima koji e, su imaju ideje za svoju zemlju, svoju državu. Isto tako spreman sam surađivati s gradovima i uvijek možemo vidjeti i razmotriti kako riješiti probleme dostupnosti Hvala vam najljepša. Hvala vam. Mm. Taylor. Da, imao sam krizu identiteta jer ste me nazvali Bahom. Hvala vam, gospodine Ševčević. Pitam se s kakvim konkretnim mjerama će komisija integrirati javno zdravstvo u politiku za promet, uzimajući u obzir činjenicu da sve više znanstvenih dokaza da respiratorne bolesti, kardiovaskularne bolesti i rak e, su uzrokovane e, stvarima koje su povezane s prometom. I potpuno se slažem s vama da 26 tisuća ljudi koje pogine svake godine na cestama Europske unije je neprihvatljivo, ali imajte na umu da samo u Velikoj Britaniji 29 tisuća ljudi godišnje umire od zagađenog zraka. Hvala. Hvala vam gospodine na ovom pitanju zato što mislim da ste nam sada baš dokazali na koji način je promet među povezan sa drugim područjima, sa tolikim drugim područjima koje su važne za e, dobrobit e, europskih građana. Što mi konkretno možete napraviti jer ste mi postavili pitanje vezano za konkretne mjere. Mislim da možemo koristiti sve opcije koje su nam na raspolaganju kako bismo još e, smanjili broj pogibija na našim cestama. Već smo to učinili, a sada trebamo poboljšati i modernizirati infrastrukturu, osvjetljavanje cesti i tako dalje. i sredstva za to su dostupna iz europskih fondova. Mislim da trebamo također raditi i na ciljevima vezano za teške ozljede, zato što 26 tisuća ljudi koje je poginulo na cestama, to je 26 tisuća ljudi previše, ali, ali to nije bilo pitanje. Što se tiče zagađenja, govorio sam o tome vašem kolegu prije koju minutu. Naravno, e, zagađenje zraka je potpuno neprihvatljivo. E, ono što se događa u našim gradovima, posebno za vrijeme e, špic, prometne špice, to je neprihvatljivo. Što mi možemo ovdje napraviti? Moramo paziti na nadležnosti Europske unije, nadležnosti naselja, E, subsidijarnost, jer na kraju krajeva gradovi su ti koji najbolje mogu prilagoditi politiku prometnu svojim građanima, ali istovremeno ja sam spreman surađivati sa gradovima, sa e, Europskom unijom, e, putem postojećih platformi, imamo platformu za javnu mobilnost, platformu za javni promet, možemo puno stvari tu naučiti i primjenjivati ih u cijeloj Europskoj uniji. Daniela Juta. Hvala. Prometni sektor je odgovoran za 24% svih, svog ispuštanja CO2 u EU, 18% od cestovnog prometa dolazi. No, usprkos tome, vozila koja koriste alternativno gorivo, alternativni pogon e, su e, malobrojna, a postoje inovativna tehnološka rješenja kao što su električna vozila gdje dobijete iste rezultate ali na čisti način i ne škodi se zdravlju i atmosferu, ali mi e, ovdje u Europi smo i dalje žrtve e, lobija sa fosilna goriva koji e, monopoliziraju tržište i sprječavaju prelazak na druge oblike pogonskog goriva. Jeste li vi, eh, hoćete li vi ostati taoci, talac eh, tih lobija ili ćete učiniti nešto da revolucionarizirate promet tako da odbacimo fosilna goriva i koristimo alternativa. Imam još jedno pitanje, brzo. Gospođa Deli je spomenula eh, tunel Lyon Torino. Vi znate da ta linija, da se radi o željezničkoj liniji, ali ona se financira iz europskih fondova, e, kao da se radi o e, tgv u odnosno e, veoma brzom, brzoj liniji, a mislim da to nije legitimno korištenje sredstava. Što se tiče ovih stakleničkih plinova i pametnih vozila koja bi koristila alternativni pogon, mislim da ovdje trebamo izaći iz ove dileme što je bilo prvo kokoš ili jaje. Jer e, potencijalni korisnici električnih vozila e, ih neće kupiti zato što nemaju infrastrukturu e, za punjenje, a oni koji upravljaju tom infrastrukturom ne žele uložiti u nju zato što nema dovoljno vozila. Tako da mi moramo istovremeno napredovati na oba fronta, znači moramo promicati ta pametna vozila i alternativna goriva, odnosno pogon kao što je e, vodikove čelije, e, zatim prirodni plin e, i električna energija, a istovremeno izgradnja ove mreže TNT će podržati to. Koristit će se sredstva iz europskih fondova ako se pri izgradnji infrastrukture e, poštuje taj zahtjev da se da dio te infrastrukture bude podrška za ta alternativna goriva i pametna vozila. Kada to bude tako, onda mislim da ćemo vidjeti više takvih vozila na našim cestama. Jog Majer. Gospodine Ševčović, kao nezavisni član e, trpim diskriminaciju, tako da vam ne mogu postaviti pet minutno pitanje, nego imam samo tri minute za to. Znate da je Austrija jedna od glavnih tranzitnih zemalja kroz koju prolazi promet e, zapad-istok i to ima veoma važne implikacije po nas. Imamo različite tunele, e, visoke i niske. Koji je vaš prioritet? Iz čega će se financirati to? Može li se to financirati iz Europske unije u svjetlu našeg tranzitnog statusa? E, I jeste li razmišljali o tome da se stare krntije od kamiona uklone s cesta jer su one opasne za sve korisnike cesta? I također me zanima što vi mislite, čemu vi mislite, koje je vaše mišljenje o ovim e, giga kamionima, da ili ne? Što se tiče ovog tunela, e, govorite li o posebnom tunelu ili e, o bilo kojem tunelu, jer nisam baš čuo prijevod. Imamo dva Koarm i Zemering tunel koji je niski. E, evo, to je nešto što se također odnosi na prethodna pitanja. Vi znate kako su intenzivna, e, kompleksna i teška, e, teški pregovori bili o projektu TNT. I znate da svi mi, Europski parlament, Europska komisija i Vijeća su se složili da ako hoćete postići taj pozitivni pomak i jasnu pozitivnu promjenu u europskoj infrastrukturi da se moramo da moramo sredstva koja imamo na raspolaganju usmjeriti na projekte koji će dovesti do opipljivog poboljšanja prometne infrastrukture. Tako da je plan bio da e, dogovoreni projekti sa e, metodologijom koja je već dogovorena i da se onda e, na vijeću i na parlamentu to sve raspravi i da se dobije odobrenje. Dakle, što se tiče mene, taj popis projekata je nešto što ja smatram e, europskom pravnom stečevinom, jer svi smo se oko toga dogovorili. Sad to moramo primjenjivati, taj plan oko kojeg smo se dogovorili i to je moj cilj, moja namjera. Što se tiče tih svih promjera, što se pak tiče tih velikih kamiona. Mm, mislim da će mi trebati više od 7 sekundi da odgovorim, ali pretpostavljam da će se to pitanje ponovno pojaviti, ali moram se ispričati zato što je mm, predsjedavajući jako strog. Hvala predsjedniče. Moje pitanje odnosi se na četvrti paket mjera za željenice. Shvatila sam koliko ste rješeni da taj da se o tom paketu u potpunosti raspravlja. No, ukoliko rasprave, političke rasprave e, ne budu čim nikakvim rezultatima urodile ili to bude prekasno, jeste li vi spremni da se odreknete ovog tehnički napretka ostvarenog na tehničkom aspektu do kojeg smo izašli, iznašli konsenzus. A drugo pitanje se odnosi na Europsku agenciju za ženice koja poput svake e, europske agencije je izgubila 5% svog proračuna. Dakle, ako dobije povećane e, povećanu odgovornost, nadležnosti, kako vi to mislite e, dakle, da se ona iznese s tim povećanjem odgovornosti uz 5% manjeg proračuna? Hvala. Što se tiče agencija E, to je ona situacija gdje stvari iz prošlosti vas proganjaju u budućnosti jer ja sam e, pregovarao o tom novom aranžmanu za agencije u Europskoj uniji, ali ono što je dobro je da ova agencija za željeznice je agencija budućnosti koja e, se postepeno razvija, sada je u procesu razvoja i izgradnje. I mogu reći da bih ja očekivao da, koliko se ja sjećam, 43 radnih mjesta je otvoreno, će biti otvoreno u toj agenciji za željeznice, pa će se onda broj e, zaposlenih povećati na 300. To je značajno povećanje. Kako ćemo to napraviti u ovom u ovoj klimi ušteda i tih e, rezova e, koje se moraju provesti u svim agencijama i svim institucijama Ovdje ćemo to napraviti kroz financiranje tih novih stručnjaka koji će raditi za Agenciju za željeznicu, kroz, kroz naknade, znači one će, oni će nam naplaćivati, dobivat će honorare za to što rade, za svoja stručna mišljenja, i i ova agencija je zaista e, veoma voljna da napravi sve što je potrebno e, posebno što se tiče ovih 26 tisuća točaka gdje dolazi do, e, gdje nema spojeva i što se tiče odobravanja novih modela lokomotiva i vagona, e, to je nevjerojatno komplicirano, a sada će to biti puno jednostavnije i dobivat će se potvrde koje će vrijediti u cijeloj Europskoj uniji. I e, pokazat će se da je to dobro utrošen novac i da ta agencija za željeznice zaista zaslužuje da se poveća broj zaposlenika. A sada dolazimo na e, pitanja iz odbora ITRE. E, pozdravljam e, predsjedavajuća gospodina Buzeka. E, hvala. Pozdravljam vas. Dakle, sada prelazimo sa prometa na svemir. Nekoliko pitanja vezano za Galileo. Galileo je jedan od vodećih projekata, nešto što je Europski parlament uvijek podržavao i moje pitanje je za vas, ako vas potvrde, hoćete li nastaviti gurati Galileo, kao što je to činio vaš prethodnik? Moje drugo pitanje je što ćete poduzeti kako biste osigurali da ne dođe do kašnjenja e, sastavljanja e, Galilea? Rekli ste, e, spomenuli ste lansiranje ona dva satelita koje je bilo problematično moje treće pitanje e, što mi mislite o patentima koje bi se mogli razviti vezano za program Galileo? Radite li na režimu za patente koji bi omogućili pristup Galileo? i konačno e, kako je vaše gledište vezano za e, mogućnosti komercijalizacije programa Galileo u privatnom i javnom sektoru? Hvala što se tiče vašeg prvog pitanja, apsolutno da. Mislim da već predugo radimo na projektu Galileo i veoma mi je drago da je moj e, prethodnik stvarno sve dobro organizirao, sada to sve ide dalje, imamo dobre ljude, imamo financijska sredstva i imamo jasan vremenski raspored za to što želimo napraviti. Mislim da u ovom momentu e, da je e, ona istražna, e, istražno povjerenstvo je održalo još jedan sastanak ovog puta u Moskvi. Sad trebamo čekati da vidimo što se zapravo dogodilo. Došlo je do anomalije kod izbacivanja satelita u orbitu, zbog toga on nije ušao u orbitu E, mi nismo izgubili te satelite. E, moramo vidjeti možemo li možda iskoristiti satelite, mada nisu one orbiti koje smo ih trebali. Ali sada trebamo čekati e, jasne zaključke tog istražnog povjerenstva da vidimo do kakvih je problema došlo kod lansiranja. Zato što kod salita mi moramo biti u konstelaciji Galileo, znači ne smijemo biti u orbiti gdje se moramo pitati na koji način ih možemo iskoristiti, tako da moramo zaista se sad pozabaviti pitanjem e, želimo li nastaviti lansiranje po rasporedu ili što bi ja e, htjela, što bi ja osobno htio da kad se sve razriješi, sve tehnički problemi, kad se sve istraži, da tek onda nastavimo sa lansiranjem. Sljedeće godine bi trebali lansirati AREN 5 koji će značiti da sada imamo četiri satelita i nadamo se da će onda i taj, da, će onda, da ćemo konačno imati tu konstelaciju koja će nam omogućiti punu funkcionalnost. Hvala e, gospodine predsjedavajući. E, gospodine Ševčević, pozdravljam vas. Kao prvo moram reći da sam ja imao prilike E, nadzirati vaš rad e, u prethodnom sazivu komisije i bili ste učinkoviti i energični i želim da to isto radite i u sljedećem sastavu komisije. Imate jasnu viziju razvoja vašeg portfelja, a to je veoma veliki i kompleksan e, portfelj koji ima velike probleme, ali i mogućnosti. Ali hoću precizno da mi date odgovor Kakvo je vaše mišljenje o svemirskoj politici Europske unije? Koje su ključne inicijative koje želite pokrenuti na ovom planu? Osobito želite li imati politiku lansiranja e, koja će omogućiti Europi da ima nezavisan pristup svemiru u svjetlu činjenice da je, će to možda e, postati jedno od e, važnih pitanja na ministarskom sastanku sa SAD-om u prosincu i koje ćete druge mjere poduzeti na planu istraživanja svemira koji je jedan od prioriteta e, naše svemirske politike. Hvala. E, hvala vam na ljubaznim riječima, ali mislim da energetika i učinkovitost su zaista ključni za transport, ali i za svemirsku politiku Europske unije. I kako se to primjenjuje e, na promet, e, tako se primjenjuje i na svemirsku politiku. Pred nama su ključnih pet godina u europskoj e, svemirskoj politici do sad. Mi stvarno želimo da imamo punu konstelaciju satelita u sustavu Galileo. To je 30 satelita, ovisno o tome koliko će ih biti u orbiti, a koliko će biti rezervni kapaciteti ili na tlu da zamijene e, po potrebi druge satelite. Istovremeno imamo i program Kopernik e, gdje želimo lansirati e, satelite za promatranje zemlje jer Galileo se uglavnom koristi za GPS i za održavanje, odnosno mjerenje vremena atomskim satom. To je veoma važno zato što sve financijske transakcije se mjere atomskim satom e, u globalnom financijskom tržištu i na drugim tržištima. Tako da je veoma važno da održimo svoju nezavisnost jer Europa ne smije iz toga biti isključena samo zato što nemamo autonomnu svemirsku politiku. I što se tiče samih lansiranja, već se analizira situacija i već se priprema e, dakle e, vezano za ove e, nove e, lansere znači radi se o ovim velikim kao što su Ren i ovim malima kao što su Vega ali imamo i ove srednje znači hvala Dakle, ja bih vam postavio pitanje koje se tiče svemirske politike, s obzirom da sam ja iz odbora ITRE. Dakle, agencija GSA koja se bavi satelitskim sustavima će imati važnu ulogu u projektima EGNOS i Galileo. Da li bi bilo moguće upotrebiti sinergiju ovih projekata i dati toj agenciji nove zadatke, primjerice vezano uz projekt Kopernik i neke druge projekte. Stvaranje novih agencija za nove projekte moglo bi biti suvišno i skupo. Hvala vam što ste mi dali priliku da vam odgovorim na slovačkom. Dakle, kada gledamo prema budućnosti e, i radu naših agencija, osobito ove u Pragu, EGNOS, mislim da je prioritet za budućnost taj da razmotrimo prilike koje će nam Galileo ponuditi i da njih iskoristimo na komercionalni način. To je važno zbog toga što Galileo služi europskim građanima, europskim poduzećima. Dakle, postoji cijeli niz aktivnosti, široki niz aktivnosti koje on može, eh, za koje on može služiti. Kopernik smo već spomenuli, preko stotinu zračnih luka u Europi već koristi EGNOST jer je mnogo jeftiniji od nekih drugih tehnologija koje koriste velike zračne luke. I zapravo to je mnogo modernija tehnologija danas. Uvjeren sam također da upotreba podataka i procjena podataka koje možemo dobiti iz Kopernika e, će se morati optimizirati i upotrijebiti na taj način. Pripremajući se za današnji sastanak, pročitao sam da Kopernik svaki dan proizvodi ogromnu količinu podataka. Dakle, 10 na 15 e, i broj podataka koji on odašilja. I mi moramo vidjeti koji je zapravo najbolji način korištenja svih tih informacija ova agencija u Pragu pružit će nam mogućnost, pružit će i komisiji mogućnost da iskoristi upotrebi te informacije. I ono što smo naučili iz Kopernika, naravno možemo upotrebiti primjerice u Frontexu ili agencijama za zaštitu okoliša ili pomorsku sigurnost kako bi svi mogli iskoristiti to. Dominik Rike, izvolite. Hvala predsjedniče. Gospodine Ševčević, postavit ću vam pitanje koje se odnosi na svemir, je ovo aktualna tema, ali isto tako pitanje o transportu, jer sam podpredsjednik odbora za promet. Što se tiče e, svemira, želim znati da li je predviđena potpora industrijska potpora e, za kopnenom razvoju primjene e, Galilea. Dakle, da li se radi o koristi koja se može izvući od e, tog programa i to su desetine milijardi. A drugo pitanje, da li namjeravate e, lansere e, podržati malo više? A još jedno pitanje odnosi se na socijalni dumping u kopnom prijevozu. Da li podržavate potpunu liberalizaciju kabotaže da li ćete se u kolegiju povjernika e, posavjetovati e, o direktivi o e, izaslanim radnicima i konačno da li podržavate stvaranje agencije za cestovni promet? Hvala vam. Prije svega, naravno, moramo pružiti podršku e, regulatornim, sredstvima e, komercijalizaciju Galilea. Mislim da u područjima e, u kojima se sa zakonskog stajališta to može učiniti, da bi to trebalo upotrebiti. Dakle, moram se pobrinuti da novi odašiljači za sustave, primjerice Eko, budu kompatibilni sa signalom koji odašilja Galileo. Dakle, sva oprema koja se primjerice tiče e, kriznih situacija, pretrage i spašavanja ljudi, da imamo snažnu regulatornu priliku nametnuti da sva ta nova oprema mora biti kompatibilna s Galileom. I također moramo naporno raditi zajedno sa industrijom i agencijom zaduženom za Galileo, jer je dijelom u njihovom portfelju rad na razvoju politika kojima se možemo pobrinuti da e, se signal Galilea na masovnoj razini upotrijebi i da dovodi novu industriju u Europu, da stvara nova radna mjesta, jer Galileo će biti najmoderniji projekt i mnogo precizniji od e, GPS sustava koji danas imamo, tako da mislim da moramo učiniti sve što možemo da se iskoriste sve mogućnosti da se Galileo na odgovarajući način iskoristi. Što se tiče lansera, mm, važni su mi svi projekti koji bi nam mogli zajamčiti autonomiju u pristupu svemiru. E, zastupnik Ransdorf je sljedeći na redu. Hvala vam. I ja ću kandidatu dati priliku da nam se obrati na slovečkom, dakle pitat ću ga na češkom. Mislim da je vrlo važno da se kandidat eh, osvrne na mogućnosti eh, vodnog prijevoza koji se trenutno koristi u svega 50% kapaciteta, pa me zanima što ćete učiniti kako biste poboljšali korištenje tih unutarnjih plovnih plutova, putova na drugim rijekama. U Bjelorusiji e, čuo sam da Drine pokušavaju spojiti s Dnjeprom, što bi stvorilo jedan unutarnji plovni put koji bi ubrzao rutu e, od Sredozemlja do Baltika četiri puta. Također me zanima da li biste podržali ambiciozni projekt našeg predsjednika Miloša Zemana koji povezuje Elbu sa Dunavom i Odrom. Na taj način povezat će se tri europska mora. ali isto tako time se krši njemačko zakonodavstvo jer Brandenburg i Saksonija imaju, e, su donijeli svoje parlamentarne rezolucije o toj temi. Zahvaljujem gospodine Ransdorf što vam se mogu obratiti na slovačkom i hvala na pitanju. Dakle, ponovo mogu naglasiti potencijal za korištenje unutarnjih plavnih putova i za njihov razvoj te za njihovo proširenje. Mogućnosti u ovom području su e, ograničene našim proračunom, naravno. Zahvaljujući Europskom parlamentu, u tom proračunu imamo e, tri puta više nego tijekom proteklog financijskog razdoblja. Posljedica toga je da projekti za pružanje podrške iskorištavanju unutarnjih plovnih puteva su sad uvršteni u naše planove. I trebalo bi biti moguće i obnoviti e, flotu kroz te projekte, budući da je ona vrlo stara i često vrlo neučinkovita. Također želimo poboljšati infrastrukturu, osobito što se tiče luka i kanala, ali isto tako želimo ulagati na ulagati u osposobljavanje e, ljudi, jer mali i srednji poduzetnici su e, vrlo važni u ovoj industriji. Što se tiče projekata koje ste vi spomenuli, e, pravo pitanje je kako se njih može učiniti kompatibilnim sa TNT-om i financijskim mogućnostima koje su nam na raspolaganju. Slažete li se da Europska unija, osobito po pitanju prometa, ne bi trebala trošiti novac poreznih obveznika na skupe prestižne projekte koji ne nude nikakvu prednost običnim poreznim obveznicima u Grčkoj, Španjskoj, Portugalu koji su uništeni nedostatkom e, interesa e, i političkim projektom zvanjem euro prihvaćate li da je Europski svemirski program upravo jedan takav program? Europska unija je uključena u jednu fantaziju u svojoj borbi sa Amerikancima i nije li glavna svrha Galilea, Kopernika, dakle satelitskih programa, špioniranje običnih europskih građana i e, britanskih podanika koji se kreću kontinentom. Naravno kako bi se moglo izravno oporezivati njihove automobile i puniti džepove europske elite. A štednja se istovremeno nameće običnim smrtnicima. Da li biste vi u svom novom položaju priveli kraju ovakvu apsurdnu absurdnu fantaziju samouveličavanja na račun poreznih obveznika? Komercijalna tržišta su svakako u bolje poziciji da se bave svemirskim pitanjima, a ne državni ili nadnacionalni aparati poput Europske unije. As a commissioner designate, I should say also for these questions, don't I? Moram odgovoriti na ova pitanja, jel tako? No jasno mi je ovdje u raspravu uključujemo svađe stajališta i smatram da na temeljem mojih prethodnih izjava da ste vjerojatno zaključili da se ne slažem s vašim opisom europske svemirske politike i da se ne slažem s vašim opisom toga kako se troši europski novac u ovim područjima. Jer apsolutno sam uvjeren da su Europi potrebni njeni svemirski programi, potrebna nam je neovisnost, autonomija po pitanju pristupa svemiru. I to nije samo zbog prestiža. I mislim da s time nema nijakve veze. To nam je potrebno za našu visokotehnološku industriju, e, za naš inteligentan prometni sustav, da se pozabavimo pitanjem e, prometnih zagušenja u prometima, za našu bankarsku industriju, Siguran sam da ukoliko pitate svoje e, kolege u Sitiju koliko su za financijske transakcije e, važni e, žigovi atomskog sata. I mislim da ne bismo trebali samo oslanjati se na jedan sustav, koliko god on dobar bio. I mi surađujemo sa vrlo dobro sa sustavom GPS-a, ali Europa je dovoljno razvijena, dovoljno zrela da ima svoj vlastiti sustav, a koliko znam onda sada ima e, i veliku podršku naših američkih partnera. Hvala. Tladje Schmidt, sljedeća ima riječ. Prije nego što počnete, samo bih rekao da smo priveli kraju pitanja zastupnike iz odbora ITRE. Zahvaljujem se svima i podpredsjedniku odbora. E, riječ sada ima Klaudija Šmit. E, jedinstveno financijsko monetarno područje treba jedinstveno prometno područje. Na trenutno ima 24 različita sustava cestovne naplate u Europskoj uniji i njemački sustav cestovne naplate je otvorio cijelu Pandorinu kutiju sa raspravama koje su započele. Ako se takvi planovi je stvare, populisti u drugim državama će predložiti slične stvari. Ovdje se radi o nečem lošem za promet, jer se renacionaliziraju cestovne mreže, a infrastruktura je e, sastavni dio ključnih zadataka nacionalnih vlada. vlada. Mi želimo umrežavanje i nediskriminaciju. Jedno pitanje je što mislite o jedinstvenom europskom sustavu cestovne naplate kako bismo uklonili e, diskriminaciju trenutnim nacionalnim sustavima naplate. Hoćete li biti aktivni u tom polju i što biste rekli e, njemačkom ministru za promet kada se s njim sastanete? Hvala vam na ovom pitanju. Mislim da u Europi postoji jedan problem. Vrlo smo dobri u izgradnji infrastrukture, no sve smo gori u održavanju. Dakle, mnogo novca se ulaže u gradnju testovne mreže, ali nismo sposobni privući odgovarajuće investicije za održavanje te infrastrukture. I mislim da je ovdje E, velika raz, rasprava o internacionalizaciji vanjskih troškova zapravo pokazala koliko je važno uračunati učinak svega toga, ali istodobno imati izvor financiranja koji bi na pravedan način naplaćivao svakom korisniku koji koristi prometnu infrastrukturu i to u onoj mjeri u kojoj ju on koristi. Dakle, mislim da trenutna situacija u Europi je takva da ako pokušate preći Europu automobilom i platite sve vinjete koje morate, e, mislim da na kraju tog puta nećete moći vidjeti kroz vjetrobran zbog svih vinjeta koje ćete imati poljepljene po njom. Dakle, morali bismo raspravljati o tome kako to modernizirati, jer mislim da sustav e, utemeljen na e, pređenim kilometrima je pošteniji od sustava koji se temelji na vremenu provedenom negdje. Imamo tehnologiju potrebnu za to, ali to je vrlo sjetljivo pitanje za države članice. I odgovor na posljednje pitanje, naravno načelo nediskriminacije je u ugovorima, vrlo mi je važno i jednostavno se moramo pobrinuti da ga uvijek poštujemo. Sljedeći i govornik je Boguslav Liberacki. Zahvaljujem predsjedatelju. Moje prvo pitanje je sljedeće. Imamo instrument za povezivanje Europe koji bi trebao podržati ulaganje e, u TNT i kako ćete se vi pobrinuti da postoji ravnoteža između korištenja željeznica i ceste ta ravnoteža ne postoji u mnogim državama članicama. Govorili ste o infrastrukturi, no rado bismo čuli vaš stav o projektnim obveznicama kao jednom općem konceptu koji se tiče instrumenta za povezivanje Europe i možda korištenje privatnog kapitala. A mislim da mogu reći da nam je svima potreban povjerenik koji će biti europski ministar za promet. A ne samo netko tko će raditi na kartama ili urbanističkim planovima. Dakle, naši prijevoznici imaju sve manje toga što mogu prevoziti. I tu ne govorimo o naknadama samo za proizvođače hrane. E, moramo se pozabaviti pitanjem naknadama za e, promet. I hoćete li se vi e, pozabaviti tim pitanjem i u našim odnosima s Rusijom. Francuska je uvela neka pravila što se tiče vremena odmora za vozače kamiona. Hoćete li se i sa time pozabaviti? I samo još jedna digresija, e, doista se impresioniram vašim životopisom. Hvala vam lijepo. E, što se tiče prvog pitanja, odgovarajuće ravnoteže između transeuropske prometne mreže TNT i njenih projekata, mislim da smo se već složili i ovdje u parlamentu e, što bi trebao biti popis prioriteta, koja bi trebala biti metodologija i kako bi se trebalo podijeliti financiranje. Dakle, 80% financija za instrument za povezivanje Europe treba bi se baviti uskim grlima u prometu, prekograničnim problemima i tim e, trasama ceste koje ne postoje, gdje nema povezanosti i mislim da bi ta metodologija trebala biti ključna za izbor projekata koje ćemo kasnije financirati. Što se tiče projektnih obveznica, iskreno govoreći, e, ja sam još uvijek član komisije Barozo i moram priznati da bi projektne obveznice mogle biti mnogo bolje komercijalizirane i da moramo pronaći neka nova inovativna sredstva za privlačenje privatnih investicija u infrastrukturu i u razvoj naše infrastrukture. I što se tiče Rusa i ruskog embarga mogućeg, to je naravno pitanje kojim ćemo raspraviti u novom kolegiju, a ja ću, ako dobim vaše odobrenje dati sve od sebe da se time bavimo bilo kojim svim kontaktima s našim europskim partnerima. Hvala. Andor Deli, sljedeći govornik. Mikrofon mojim. Uvaženi predsjedniče, gospodine Ševčoviću, jedan od Devet koridora TNT-a je koridor Rajna-Dunav koji je vjerojatno najvažnija poveznica među državama članicama Europske unije na prometnici istok-zapad od e, regije Rajne do Dunava sve, preko Dunavom sve do Crnog mora. Dakle, glede Europske dunavske strategije koja je cilj da se promovira e, mobilnost e, na plovnim putevima, no ipak europski plovni putevi nisu nadležnosti samo država članica, već i partnerskih država, su, su, država i susjedstva kao što Srbija, Bosna i Hercegovina, Moldova i Ukrajina. Dakle, kako namjeravate postarati se da ove države koje nisu članice Europske unije e, i koji se nalaze niz plovni put Dunava da će imati relevantnu, ulogu u ovoj mreži. najviše hvala na pitanju. Vi ste u kad kažete da je koridor Rajna-Dunav od ogromnog značaja. Također vam se želim zahvaliti na interes e, i pitanje koje se tiče država kao što su Srbija, Moldova, Bosna i Hercegovina. Moram vam reći da sam bio jako ohrabren kada sam vidio koliko su koliko ima entuzijazma u ovim državama što se tiče Dunavske strategije. Znate da je to bio jedan od e, prvih e, makroprojekata i rekao bih da je šarm makrostrategije da je zahvaljujući komisiji u biti države članice mogu napraviti puno veću sinergiju glede e, koristiti razne financijske alate i bolje integrirati svoje programe i time se dobija puno veća dodana vrijednost na europskoj razini. I ovo je pristup za koji se ja uveliko zalažem i u ovom slučaju jer je potpunosti jasno da su naši ključni prioriteti napredak i naravno kasnije ostvarenje razvoja transeuropske mreže. No znamo da se to ne zaustavlja na granici Europske unije i potrebno je da se ta mreža nastavlja i u susjednim državama. Naravno da bi bilo puno bolje za e, europske poslovne subjekte da se naša ostvarenja šire i na susjedstvo jer to je dobro za sve i za poslovne subjekte i za naše sugrađane i za sve nas. Viki Majer, sljedeći govornik. hvala predsjedniče. Imam tri konkretna pitanja koja se odnose raznih tema. Kao prvo, satelitski fijasko od prošlog mjeseca. Ja ne sjedim u odboru ITRE, ali htio bih čuti koje će biti posljedice od ovog katastrofalnog neuspjelog lansiranja dva satelita i kako ćete to spriječiti u budućnosti. Dakle, to je nešto što je užasno skupo koštalo, ništa od toga. I drugo pitanje, na koji način ćete smanjiti birokraciju u sektoru prometa? I treće pitanje, povjereniče, kako namjeravate da se bavite e, žutim kartama koje e, su upućene od e, nacionalnih parlamenta? Hvala, hvala na sva tri pitanja. Dakle, Kada se radi o neuspjelom lansiranju iz osmog mjeseca programa Galileo, to je jako složeno područje i postupak e, je jako složen. Naravno, svi smo mi bili jako razočarani time što je do toga došlo. Preliminarni nalazi koje sam pročitao jasno ukazuju da su naši sateliti iznimno dobri, oni su vrhunske kvalitete u jednom ispaljenom orbiti, vrhunski jako dobro funkcioniraju, no e, ono do čega je došlo jeste što je fregata, dakle zadnji element rakete koji ispaljuje raketu tamo gdje treba da se nađe, tu je zakazalo nešto i sada trebamo dobiti nalaze zašto je toga došlo i kako to spriječiti u budućnosti. I mislim da dok to ne bude razjašnjeno, ne možemo nastaviti sa Sojuz e, lanser, lanserima, jer u pravu ste, to je jako skupo, to su velika sredstva koja se koriste od naših poreznih obveznika, dakle ne smijemo s tim nastaviti. I sretan sam što smo u osmom mjesecu potpisali ugovor sa Arjan 5 za tri lansiranja naredne dvije godine, Prednost Ariane jeste da može prenositi ne dva već četiri e, satelita, to je veliki e, pouzdan partner i vjerujem da ukoliko budemo koristili lansere tipa Ariane 5 možemo na neki način e, kompenzirati ovo malo zakašnjenje u izradi umreženja Galileo zbog ove anomalije do koje je došlo u osmom mjesecu. Kad, je, kad govorite o birokraciji, budite sigurni da sam jako ozbiljan e, s im u vezi koristit ćemo sve što možemo, e, sva sredstva, zakonodavna sredstva da napravimo odgovarajuće izmjene i spreman sam surađivati s vama ukoliko imate konkretne ideje o tome koja zakonodavne mjere tekstove treba izmijeniti i ja ću se ovim jako e, pomno baviti i želim u svakom slučaju poštovati evropski zakon s tim u vezi. Hvala, sad vas Hvala predsjedniče. Gospodine Ševčević, ovdje sam. Hvala na svim dosadašnjim odgovorima. Moram reći da se moram pozvati sada na vaše pismeni odgovor o održivom prometu, jer su donekle razočaravajući, jer nisu bili konkretni. Sad ću vam pomoći da budete e, konkretni glede održivog prometa, transporta, no evo sad ćemo vidjeti. Evo dva konkretna pitanja. Kao prvo, u paketu 2013. o klimatskoj energetici komisije, to je dosta prazan, prazan tekst glede prometa, a u bijeloj knjizi se vidi da su nam nakon 2020. potrebni konkretni instrumenti. Dakle, kako ćete vi e, e, uskladiti CO2 norme E, nakon 2020. godine. Drugo pitanje odnosi se na zrakoplovstvo. Svi znamo da ICAO mora napraviti globalni tržni mekanizam nakon 2016. godine. No što ćete vi konkretno napraviti kako bi do toga došlo? Jer znamo da ako se to samo prepusti ICAO-u, ništa od toga svega neće biti. Najljepša hvala što mi pomažete da e, moja pitanja postanu jasnija i hvala vam na idejama koje iznosite. Kada se radi o razdoblju nakon 2020. godine, mislim da ukoliko govorimo o ciljima za biogoriva, vi ste stručnjak za ta pitanja, dakle, prva generacija biogoriva nije urodila e, ohrabrujućim rezultatima. Tako da mislim da moramo puno više da se usredotočimo na alternativna goriva i nove tehnologije koje se pojavljaju, Vjerujem da će do 2020. godine biti na raspolaganju. Kada je riječ o javnom prometu koji je od ključnog značaja za borbu protiv neprihvatljivog zagađenja zraka u našim gradovima, vjerujte da ću e, uveliko podržati uporabu novih tehnologija uporabu novih e, vidova prometa, čistog, e, čiste e, energente koji koriste novu tehnologiju i koji će biti organizirani na intermodalan način koji će motivirati ljude da ostave svoje osobne aute kući. To bi bio veliki korak naprijed i smanjilo bi, smanjilo bi se zagađenje gradova i smanjile bi se gužve. Dakle, evo, tako bih e, se pozabavio ovim prvim dijelom e, vaših pitanja. A kada je riječ o IKA-u vi znate da kakva je situacija u Europskoj uniji, odnosno e, komisija je u kompliciranoj situaciji, jer mi smo samo promatrači još uvijek i uveliko ovisimo o suradnji država članica, a što se tiče koordinacije politika i stavova država članica, tu treba E, tu opet ovisimo o državama članicama kada se radi o suradnji s ikavom. Dakle, vjerujte da ću posegnuti za svim svojim kontaktima sa e, ministrima Europske unije za, e, za promet da stvar bude jako dobro koordinirana i da slijedimo svoje ciljeve. Hvala, gospodin von Minterburg. Evo pitanje o cestovnom prometu na nizozemskom jeziku. Dakle, kako bismo zajamčili e, pravednu e, tržnu, tržno natjecanje cestovnom prometu, e, treba spostarati da ne prepuštamo e, previše državno članicama provedbu tih e, zakona i to smo evo vidjeli u prethodnih mjeseci kada se radi o pri, prilagodbi, usklađivanju e, vremena za odmor za vozače. U Francuskoj, na primjer, više se odmor u kabini kamiona neće smatrati odmorom i prijeti se kaznom od 30 tisuća eura, a u drugim državama je odmor u kabini kamiona dopušten. Drugo pitanje, što ćete poduzeti kao povjerenik da se pozabavite pitanjem provedbe zakonodavnih mjera kako bi one jednako bile usvojene u svim državama članicama i nadvezujem se na gospodina Rikea kako ćete se baviti liberalizacijom glede kabotaže. Najljepša hvala na ovim pitanjima. Kao prvo mislim da su sva vaša pitanja takva da dokazuju upravo ono što želim reći ovdje. Što se tiče cestovnog prometa trebamo imati jedan opsežan, sveobuhvatan, sveobuhvatnu analizu trenutnih e, zakonodavnih e, tekstova i moramo spostaviti da napravimo nekoliko stvari. Kao prvo da razjasnimo tekstove, kao drugo da pojednostavimo, treće da uključimo socijalne partnere u rasprave, u raspravu o tome, da s njima surađujemo na pitanju poštovanja socijalnih prava cestovnom prometu i da se da imamo zajednička pravila i konačno trebamo to provesti. Kada se radi o vašem primjeru iz Francuske, možemo reći da se isto može primijeniti i na Belgiju. Nisam vidio nikakve zakonodavne restrikcije prema kojima se ne može vrijeme namjerno odmoru provesti u kabini vozila, no prije nego što donesemo bilo kakve zaključke i ono što ćemo mi napraviti sada jeste tražiti razjašnjenje od strane Francuske i Belgije i e, nastojat ćemo riješiti probleme kada imamo posla sa nedovoljno preciznim provedbama europskog zakona. Dakle, stupćemo u kontakt s francuskim belgijskim vlastima i nadam se da ćemo doći do dobrog prihvatljivog rješenja koje neće biti diskriminirajuće i koje će poštovati e, europsko pravo koje nas nazi. Kozma Žvjetovski ima riječ. Hvala predsjedniče. Gospodine Ševčović, imam sljedeće pitanje koje se tiče izgradnje puteva. Mnogi putevi su izgrađeni u mojoj zemlji, ali to je napravljeno na takav način da su određene dionice puteva izgrađene, a nisu povezane međusobno. Evo, autoceste su prekinute u određenim na određenim mjestima i nemamo nijedan u potpunosti operativan e, infrastrukturni program. Da li mislite da trebamo promijeniti način na koji se e, grade ceste, da se to radi, e, da se, da se izgrađuju dionica po dionica, tako da tako da sve sekcije budu povezane kako treba. Hvala na ovom pitanju. Ovo nije problem koji se dešava samo u Poljskoj. Ja mislim da ima nek, određen broj država članica koje su e, koji imaju isti problem. Mislim da to nije nešto što je jako često. To se tiče javnih nabava koje su sporavane ponekad. Onda to e, za određene projekte treba vremena zbog e, određenih studija. Slažem se s vama da e, treba e, se opredijeliti za europske projekte, osobito u sektoru prometa. Treba vidjeti da su prometnice te koje pomažu cijeloj regiji i ne smijemo dodatno komplicirati situaciju gdje imamo dio autoceste ili tračnica koje se prekidaju u određenim e, dionicama, područjima i nadovezuju na nedovoljno kvalitetne druge putove. Dakle, sve to izaziva veliki broj raznih problema, zastoja i tako dalje. Tako da se slažem s vama da bi u svakom slučaju bilo bolje usredotočiti se na projekte koji su kompletirani, u potpunosti odobreni, gdje e, je infrastruktura u potpunosti dogovorena u cijelom području i gdje će europljeni vidjeti da je to e, pozitivni napredak situacije u dotičnoj regiji. Dakle, da je to nešto što će doista pomoći prometu u određenom gradu ili oblasti. I za to mislim da je jako važno da se dobro surađuje sa općom upravom regiji i općom upravom MUV da stvari budu stvarno dobro da dobro budu na napredovali. Izabela Del Monte, izvolite. Evo što se tiče pitanja kabotaže, želim se na to nadovezati. Rekli ste u svom uvodu da je to koristan sustav, da se izbjegne da e, kamioni e, voze prazni. Slažem se s vama, ali na lokalnoj razini treba vidjeti da e, su pravila donekle uzaludna. Da li možete, evo, nešto napraviti i donijeti neke inovacije, jer ja mislim da inovacije tu ne mogu u potpunosti same od sebe riješiti ovaj problem. Najviše hvala. Mislim doista da trebamo stvarno riješiti ovaj problem jer predsjednik našeg odbora je supredsjedao sa mnom na jednoj raspravi kad jer e, ima situacija gdje e, su vozač kamiona stavljali do znanja policiji da ih njihovi šefovi tjeraju da voze i bili su svjesni da su oni postali e, javna opasnost, tako da e, više lakše im je bilo da ih policija zaustavi i da plate kaznu kako bi se mogli odmoriti, to im je bolje rješenje bilo. Dakle, moramo u potpunosti razjasniti pravila i uvesti puno više e, kulture poštivanja pravila gdje će šefovi poštovati poslodavci poslo, poštovati pravila o e, ograničenju e, vremena za vožnju i to svugdje treba biti isto u Europskoj uniji. Istovremeno što se tiče kabotaže, to je dosta problematično pitanje, barem tako javnost ga percipira, na to se ukazuje kao na element e, socijalnog dumpinga. I, naime, samo dvije, dva posto e, ispuštenog ugljika e, proizvedeno je tijekom te kabotaže, ali to moramo rješavati zbog e, socijalnog konsenzusa i također zbog činjenice što je kabotaža e, donekle ograničena jer ako e, se, ste odveli teret negdje i trebate se vratiti, možete se e, samo tri puta zaustavljati i to je jedan na putu povratka. Dakle, ja vam mogu samo obećati da ću analizirati čitav ovaj problem i nastojati doći do jasnog i jednostavnog e, pravila kako bismo zaštili na odgovorni način naš okoliš i kako bismo došli do pravila koja će biti jednostavnije za shvatiti i bolje provesti. Hvala. sljedeće je Massimiliano Salini E, hvala gospodine predsjedavajući, hvala. Tu sam, gospodine Ševčević. Dakle, na početku ste govorili o europskom sustavu upravljanju željezničkim prometom. I taj sustav e RTMS je trebao biti važan, odnosno najvažniji faktor ujedinjavanja željezničkog prometa i trebao je pomiješ, riješiti problem e, interoperabilnosti. Sa tehničkog stanovišta imamo problema sa tehničkim specifikacijama RTMS-a. Imam dva pitanja. Kao prvo, biste li se složili da podržite daljnje korake koje bi doveli do stabilizacije RTMS-a, specifikacije i primjene istog, a drugo pitanje je hoćete li se pobrinuti da Europska agencija za željeznice bude E, za e, zadužena za e, nadzor tih postrojenja na granicama. Da, mislim da ste tu naglasili ovo pitanje koje je veoma važno za budućnost željezničke industrije u Europi, jer taj sustav RTMS smatra najmodernijim e, sustavom signalizacije koji je ikad e, razvijen i onog momenta kad ga počnemo primjenjivati moći ćemo e, imati više vlakova, više putnika, više tereta, bolju sigurnost na našim prugama, a sve to unatoč tome što taj sustav unatoč tome što je taj sustav već razvijen, mi nismo baš e, postigli dobre rezultate na brzoj primjeni. Tako da mislim da najbolje rješenje ovdje bi bilo da se da se imenuje jedan direktor za provedbu tog sustava i da se sustav e, na ovim ključnim e, dionicama željezničkih pruga u Europi da se bar tamo primijeni jer tamo nam je najvažniji jer se radi o prelasima granice iz jedne zemlje u drugu vrlo dobro znate da kad bi se taj sustav e, konačno počeo koristiti da neki od tragičnih nesreća koje smo imali prošle godine u Europi da bi to bilo spriječeno jer je sustav bolji i sigurniji. I mogu potvrditi da što se mene tiče bi agencija za željeznice trebala biti odgovorna za pruge, također za odobravanje svih lokomotiva i e, pruga odnosno lokomotiva i vagona i također bi bila zadužena za to da se RTMS primjenjuje na odgovarajući način. Imamo još jedno pitanje koje se često pokreće pa ću i na, i na to se pozvati. Također bi htjeli da ta agencija bude zadužena za rezervne dijelove za vagone i lokomotive. Da, hvala. Mogu reći da mi je bilo veoma drago da sam čuo da ste imali običan, normalan posao i stvarno vas molim da ne zaboravite kako je to živjeti na maloj plaći, jer to je stvarnost većine ljudi koje vi zastupate. Što se tiče kabotaže, imam 30 godina iskustva kao vozač kamiona Deset godina sam vozio u inozemstvu, nisam imao nikakvih problema, mi nismo prije vozili prazne kamione jer smo imali dogovore sa autoprijevoznicima. Kad je uvedena kabotaža, onda su e, loši momci su ušli u to i zarađuju velike pare na ljudima koji žive na rubu egzistencije, imaju male plaće. Također tu postoji problem falsificiranih vozačkih dozvola. Za 400 dolara možete se ulogirati, 400 eura možete se ulogirati na web sajt, možete dobiti pasoš, možete dobiti vozačku dozvolu i možete čak odlučiti za koju kategoriju hoćete. Možete kupiti nekoliko tih e, dozvola i morate, možete voziti 24 sata na dan i policija ne može nikako to riješiti, nema nadzora. Dakle, falsificirane vozačke dozvole su sve veći i veći problem trebao bi postojati međunarodni registar. Znači, ako e, se bavite autoprijevozničkom aktivnošću prekograničnom, onda biste trebali otići e, u svom gradu policijsku postaju i tamo se registrirati kao međunarodni vozač. I onda oni e, to mogu nadzirati, ali time bi se policiji omogućili da, omogućilo da provjeri je li ta vozačka dozvola registrirana ili ne. Ovo nije bilo pitanje. ali znam e, što je uvaženi zastupnik htio reći. Niste. E, e, to namjerno rekli, zato što znate da je posao kamionđa zaista veoma težak i, i mislim da nisu svi vozači kamiona koji vrše kabotažu da su zaista loši momci, nisu negativci, oni, se, oni pokušavaju ukrcati teret u kamioni na povratku kući zato da ne bi imali prazan kamion. A što se tiče zloporaba sustava, slažem se s vama, to trebamo trebamo se time pozabaviti, ali isto je pitanje što možemo učiniti na europskoj razini i ja sam spreman da se e, na neki način pojednostave ta pravila kako bi ih bilo lakše primjenjivati, no nacionalne vlasti ih moraju primjenjivati jer to je njihovo pravo. Jill Evans. Hvala. Htjela sam pitati neka područja koja imaju specifične karakteristike kao što su priobalna područja i planinska područja gdje e, trebaju ulaganja e, zbog gospodarstva, ali koja su ekološki osjetljiva. Ja dolazim iz Velsa gdje nema koridora koji bi bilo dio mreže TNT, no mi imamo tu važnu vezu sa Irskom i nama je e, potrebno da poboljšamo svoju željezničku infrastrukturu. Vi ste rekli da promet e, zadire u svačiji život, ali prometna politika može isključiti ljude. Kako ćete se vi pobrinuti da postoje, postoje dovoljno ulaganje podrške za područja ovakve vrste koja, koje su teško pristupačne, ali koja trebaju ulaganja iz potrebe, za potrebe turizma i slične potrebe? Hvala, da, ovo je veoma važno i teško pitanje zato što e, znam što hoćete reći i slažem se s vama da je promet veoma važan ne samo za integriranje gospodarstva i integriranje gradova u regije i u nacionalne i međunarodne mreže, ali istovremeno što se tiče europske politike, europskog proračuna, moram reći da nažalost on je premali da bi pokrio sve potrebe. Tako da je donesena odluka da se trebamo stvarno usredotočiti na te transeuropske mreže i koncentrirati se na one dijelove gdje nema cesta, i e, gdje su uska grla koja zaista su problematične neuralgične točke koje usporavaju gospodarski rast u Europi. Što se tiče Velsa, budući da ona nije dio tog projekta TNT, mislim da bi bilo jako teško pronaći sredstva za financiranje konkretnih programa u Velsu, zato što pravila koja su prihvaćena se jasno, jasno definiraju na koji način će se trošiti sredstva i mogu se trošiti samo za prioritete TNT. Eh, Kurcio Malteze. Gospodine povjereniče, niste imali dovoljno vremena da odgovorite na pitanje Karime Deli iz eh, Zelenih o ovom brzom, brzoj vezi eh, Lyon-Torino. Meni se čini da je to zaista sramotno tračenje javnog novca u ožujku 2013. komisija je odlučila smanjiti za jednu trećinu sufinanciranje, a to je bilo dogovoreno 2008. u godinu i pol je od tada je ponovno došlo do povećanja troškova. Financijska situacija u Francuskoj Italiji se nije poboljšala i dvojbe oko gospodarske održivosti i učinka na okoliš, posebno ovog drugog željezničkog tunela, su se povećale. Tako da moje jednostavno pitanje je nije li sada vrijeme da se cijeli taj projekt e, sada e, podvrgne e, novoj strogoj analizi sa gospodarskog, i ekonomskog analizi, sa stanovišta troškovne učinkovitosti i prije nego što se raspiše natječaj i možda bi bilo bolje da se za korisnije projekte upotrijebi taj novac. Hvala vam na ovom pitanju. Vidim da je to jedno od pitanja koje je e, očito predmet žestoke rasprave u Italiji i Francuskoj i u Europskom parlamentu. I moram reći da je popis projekata odobren, tako da za mene je to europska pravna stečevina, ja to moram poštovati. Ali također vam mogu reći da sve aspekte izgradnje e, vezano za taj projekt morate e, poštivati i druge zakonske propise Europske unije, znači treba doći do javne rasprave. E, sve norme za zaštitu okoliša se moraju poštivati. Znači svi elementi koji su dio tog procesa donošenja odluka e, prije nego što se odobri takav projekt mora biti u skladu sa e, tim sa tim zakonskim propisima i kako sada počnete ponovno preispitivati taj popis projekata koji su dio TNT-a, to bi bila Pandorina kutija. Znači, za mene je važno što je odobrila, što je odobrio parlament, što je odobrilo vijeće i sad se moramo e, posvetiti i provedbi, e, jer moramo računati da e, se sve, svi standardi i sve norme moraju na odgovarajući način poštivati. Pavel Telička. E, dobro večer, kao prvo podržavam ovo što ste rekli o poštivanju ovog načela use it or lose it, znači ili, iskor, ili iskorištava ili ćeš ostati bez toga. Već je postavljeno pitanje o cestarinama u Njemačkoj i mislim da je to stvarno jedno korektno pitanje i kada da ste 50. godina prošlog stoljeća govorili o europskoj e, transportnoj mreži, to tada je bila znanstvena fantastika. Ali ne znam da li ćete vi pokušati ponovno pokrenuti raspravu o internalizaciji eksternih troškova i kao drugo kad ste govorili o poštivanju e, pravila o nediskriminaciji, svi znamo da ono što govore ljudi u Njemačkoj na neki način opravdava kompenzaciju. Za mene nije problem cestarina, ali ja bih eh, htjela, ja, bih, ja ne bih htio da se na, ni na koji način kompenziraju njemački korisnici zato što je to narušavanje tržišnog natjecanja. I eh, evo, eh, daću vam jednu smjernicu. Imamo jednu preporuku, dakle, kada se uvode propisi, koji povećavaju administrativno opterećenje, mora se donijeti drugi propis koji to smanjuje, jer to je veoma važno za naše gospodarstvo. Uh, Hvala. Da, i siguran sam da ako dobijem vašu podršku, da će stvarno me nadzirati veoma strogo što se tiče ove primjene pravila e, iskoristi ili ostaješ bez toga, e, zato što financijski resursi su financijski resursi su ograničeni, a imamo ogroman broj projekata, tako da moramo e, stvarno uvjeriti e, zemlje da ili mogu, moraju iskoristiti sredstva na vrijeme ili će ostati bez njih. A ja ću svakako na najbolji mogući način primjenjivati ta pravila. Što se tiče situacije sa cestarinom u Njemačkoj, s jednog stanovišta mi je jako drago da je počela ta rasprava u Njemačkoj. Dakle, rasprava kako da se internaliziraju eksterni troškovi, jer Njemačka se i dalje smatra zemljom sa fantastičnom infrastrukturi, ali vidimo i u Njemačkoj da se neki mostovi zatvaraju i neke autoceste se ne održavaju kako treba, tako da mi je drago da je počela ta rasprava kako u Njemačkoj možemo internalizirati te eksterne troškove koji do, do kojih dolaze zbog korištenja cestovne infrastrukture. Po mom mišljenju su dva načela najvažnija, znači nediskriminacija i zagađivač plaća. I ja ću veoma jasno reći koji je moj stav kada vidim kako je, kako je formuliran zakon koji predlaže njemačka vlada, ali ta dva načela su što se mene tiče ključna. Hvala. Robert Zile, hvala gospodine Ševčeviću na vašim e, odgovorima. Samo hoću ukazati na to da je stvarno jako e, lijepo govoriti nakon Pavela e, Teličke zato što je on dugo godina bio koordinator tog projekta za Baltičke ceste i Mi imamo snažnu delegaciju e, iz e, Torjevaca e, koji su članovi ECR-a, sada imaju svoju konferenciju, ali u ime svoje kolegice Jackie Porser postavljam pitanje vezano za ovo jedinstveno europsko nebo dakle ako uzme obzir koliko zemalja ima te blokove e, koje se koriste, je li to predstavlja zapreku za to jedinstveno, za jedinstveni zračni prostor i na koji način namjeravate ih spriječiti da to i dalje rade? Lagano pitanje. Da, e, zaista lagano. Dakle, što se tiče ovog pitanja, mislim da ovdje svi koji imaju pred sobom tu e, svjetlu budućnost e, zrakoplovne industrije u Europskoj uniji, da su frustrirani time kako je malo napretka postignuto na planu tog jedinstvenog europskog neba. Nastojimo poboljšati situaciju kroz e, tog nastojanja da imamo devet teritorijalnih elemenata koje ćemo podijeliti zračni prostor. To nije idealno rješenje, ali ćemo onda imati puno bolji način da se da letovi budu direktni, da se uštedi vrijeme, da se e, ispušta manje CO2 i kao što sam rekao, to time bi se uštedilo 5 milijardi eura godišnje. E, do sad, kao što sam rekao, dosta razočaravajuće kako smo malo napredovali, pa je moj prijedlog, imam prijedlog koji se tiče tih kriterija za uspješnost. Htjeli bismo predložiti da se e, mjere pomoću određenih kriterija uspješnost, znači za koliko se e, skratio put, za koliko se smanjilo, smanjilo ispuštanje CO2 unutar tog faba i onda to možete uspoređivati sa drugima i onda počinje ta um, zdrava konkurencija i onda se vidi e, koliko se novca može uštedjeti ili potrošiti u jednom koristiti li ovaj ili onaj fab. Znači e, taj e, sustav fab uporno se izbjegava e, provesti i mislim da treba e, pokrenuti pravne postupke e, za kršenje propisa zato što inače neće se postići nikakav napredak, barem ne tako brzo kao što mi želimo. Gospodin Ujhelj, hvala. Evo tu sam, pred sam vam. Kao potpredsjednik ovog odbora i kao posljednji govornik koji govori ime e, kluba SID, htio bih samo jednu stvar reći, nakon skoro tri sata ovog maratinskog saslušanja, mi, mi znamo da ste vi izvredan diplomat, to smo mogli vidjeti iz vašeg životopisa, ali izgleda da ste se stvarno jako dobro pripremili za ta pitanja vezana za promet, tako da se vidi da, ste, da imate to oduševljenje za ovo polje. E, vidio sam vaše odgovore, imao sam pitanja, no vi ste već na njih dali odgovore, sad se možete malo opustiti. E, e, nećemo o prometu. Recite mi, Recite mi, dakle, vi dolazite iz Srednje Europe, svi znamo kakav je vaš historijat, karijera. Što je po vašem mišljenju, kako će izgledati budućnost za Europu, za promet, za naš odbor, što mi možemo napraviti da vam pomognemo. Hvala na ovom filozofskom pitanju. Znate da sam po prirodi optimist e, i mislim da je budućnost svjetla i e, ovo je zaista bio jedan teški period u Europi. Zaista smo prošli e, kroz velike neprilike, bili smo na rubu propasti ovog našeg projekta europske integracije, no kada se sjetimo kakva je situacija bila prije 25 godina, a gdje smo sada, vidimo e, da je došlo do povijesnog napretka i mislim da su ovo zadnje godine krize. Ne bih rekao da smo E, izašli iz nje, ali možemo početi promjenjivati kako se, u kojoj mjeri se Europa promijenila, kako je daleko znapredovala i kako e, možemo biti zbog toga e, ponosni. I kad sam odrastao u Bratislavi, ja sam stalno mislio da nikad neću preći u Austriju, da će me zaustaviti na granici. Za mene je to čudo, moram priznati. I izvanredna stvar je da naša djeca to uzimaju zdravo za gotovo. To je neupitno. Pa naravno da nema granica. Zašto se ti tako veseliš? E, naravno da nema e, pograničnog nadzora i za njih je to tako kako treba biti. I mislim da isto trebamo postići na planu prometa i mislim da ovaj odbor zaista ima snažnu motivaciju da to napravi i u ovom odboru vidim da ima puno stručnjaka koji su svoju karijeru proveli u prometnoj branši i s nekim od vas sam razgovarao i znam kako zaista želite da se postigne to jedno jedinstveno europsko područje gdje neće biti kašnjenja, protekcionizma, čekanja, nego da imamo jednu Europu i na planu prometa. Kommt aber trotzdem noch die letzte Frage. Preostalo i posljednje pitanje, usprkos aplauzu. Izvolite, zastupnice Lukačevska. Hvala vam. Ja ću samo na neke detalje preći. Dakle, kandidat je već odgovorio doista detaljno niz pitanja. Na moje pitanje kako procjenjujete situaciju e, s kapotažom danas, što mislite da bi se trebalo učiniti kako bi se tržište pustilo da raste, kako iskoristiti potencijal, kapacitet tržišta i kako možemo uspješno provesti pravila e, koja Europska komisija nameće. Vjerujete li da bi Europska komisija trebala dobiti podršku od onih prevoznih poduzeća koja su ostala bez svojih mogućnosti u Rusiji i općenito u istočnoj Europi zbog eh, zabrane uvoza prehrambenih i drugih proizvoda u Rusiji. Hvala vam. Kao što sam već spomenuo, pitanje kabotaže je vrlo socijalno osjetljivo pitanje, usprkos tome što je svega 2% prometa, odnosno tereta eh, se prevozi unutar sustava kabotaže, tako da mislim da moramo pojednostaviti i pojasniti pravila, jer nadam se da bi to ponovno povratilo osjećaj socijalne sigurnosti e, kod vozača kamiona. To bi poboljšalo ono što je vrlo važno, a to je provođenje pravila eh, koje državna tijela moraju provoditi. Dakle, također mogli bismo bolje upotrebiti postojeću tehnologiju, primjerice e, za mjerenje toga da li se doista poštivaju pravila, digitalni tahograf primjerice, nove tehnologije koje se također razvijaju zahvaljujući novim sustavima navigacije i satelitskim potencijalima. Također vjerujem da je Europa bila predvodnik u logistici i možemo potrebiti e, to znanje i iskustvo za bolje planirati e, baratanje teretom, planiranje za dakle, logistiku, logističku integraciju e, u cestovnom prijevozu i u ovom intermodalnom novom području transporta koje izgrađujemo u Europi. Dakle, možemo isprečiti nedostatak novca, štetu koja se okolišu na nosi, e, kada vidimo da jedan od četiri kamiona vozi prazan. A što se tiče situacije na ruskoj granici, mogu jasno reći da to nije prihvatljivo i da je jasno da će sljedeća komisija pozabaviti se vrlo ozbiljno ovim pitanjem i pronaći rješenje sa e, ruskim e, vlastima zbog toga što naš, naši djelatnici u cestovnom prevozu ne bi trebali patiti zbog napetosti između Rusije i Europske unije. Trideset osam pitanja i odgovora smo prošli, a sada kandidat za povjerenika ima još pet minuta kako bi nam e, dao svoj završni izjavu. Hvala vam predsjedatelju. Doista bih se želio zahvaliti svima vama, poštovanim zastupnicima, na vašim pitanjima, jer mislim da je ovo jasna potvrda toga i da odbori TRAN i ITRE eh, su vrlo snažni što se tiče stručne potkovanosti, što se tiče posvećenosti Europi i što se tiče e, bavljenja pravim razlozima za brigu europskih građana. I znam da mnogi od vas e, ste već i prije radili u prometu, bivši ministri transporta, e, članovi komisije također koji su bili odgovorni za ovo područje ili vrlo aktivni članovi parlamenta koji su se bavili pitanjima transporta već godinama. I to mislim da je vrlo dobra vijest za europske građane, jer u području prometa i svemira na dolazećih pet godina bit će apsolutno ključne. I to bih samo malo povezao eh, s pitanjem gospodina Vihelija. On me pitao kako ja vidim budućnost Europe i budućnost prevoznog prostora Europe. Mogu vam reći da mislim da će se Europsku komisiju kroz pet godina e, suditi prema vrlo jednostavnim kriterijima. Da li smo ponovno pokrenuli rast, da li smo stvorili nova radna mjesta? Jesmo li pripremili Europu za snažnu konkurenciju u novom globaliziranom svijetu i također da li smo to učinili na naš europski način, dakle u smislu zaštite okoliša, održivosti i e, visokih socijalnih standarda. I vjerujem da neće biti lakih pitanja, lakih odgovora na to, jer svaki europski građanin sam će biti najbolji sudac naših odgovora. I to temeljenih na ovim važnim političkim pitanjima. No vjerujem da u Europi imamo sve potrebne sastojke da to postignemo, da to stvarimo i vjerujem da s vama u našem zajedničkom naporu doista možemo promijeniti stvari. S mnogima od vas sam surađivao i u svom dosadašnjem mandatu i znate da snažno vjerujem u usku suradnju između Europskog parlamenta i komisije, dakle dvije doista e, europske institucije. U dosadašnjem mandatu usko sam surađivao sa konferencijom predsjednika odbora, isto tako sa odborom AFKO i Juri i bio bih spreman i počašćen da taj isti stav mogu zauzeti u usko strukturiranoj suradnji sa vašim odborima u budućnosti. Mnogo toga pred nama, mislim da je naš zajednički program ogroman, da su izazovi ogromni, no vjerujem da Europa ima potencijal za odraditi ovaj posao. Ako mi date svoju podršku, bit ću vrlo sretan to odraditi zajedno s vama. Hvala. Dakle, ovom izjavom kraju privodimo današnje saslušanje. Zahvala sam svim kolegama, svim zastupnicima na inteligentnim pitanjima koja obuhvaćaju područje prometa i svemira, kao i kandidatu za povjerenika, gospodinu Šepčeviću, na njegovim odgovorima, na njegovim stajalištima. Koordinatori i potpredsjednici. Eh, želio bih posjetiti da će sutra u 9.30 u ASP 1G2 sadržati sastanak za procjenu. Sastanak će biti in kamera i zahvalio bih samo na kraju prevoditeljima na odlično obavljenom poslu i njihovom strpljenju zbog toga što smo eh, malo prekoračili svoje vrijeme. Vidite da se i vaš rad cijeni. Svima želim ugodnu večer. Sastanak je završen.